Eh, good afternoon, um, everybody. Um, Dobar dan svima, došli na prvi sastanak nakon godišnjeg odmora. Nadamo se da ste svi puni svježe energije i da ste spremni za idućih nekoliko mjeseci rada, jer očekuje nas velik broj zanimljivih eh, dokumenata koji će se na našim stolovima pred eh, Mm, predlažem da stoga odmah počnemo sa prvom točkom dnevnog reda, a to je izbor četvrtog podpredsjednike, ali očigledno da nam je potrebno barem deset članova odbora. Da li imamo kvorum? Prebrojimo samo pet. Hoćemo li onda odgoditi? Nema sad smisla zaista čekati. Dakle, evo. Hvala lijepo. Naravno, podsjetit ćete me za kasnije ovu prvu točku dnevnog reda, izbora četvrtog potpredsjednika. Sada prelazimo odmah na usvajanje dnevnog reda po drugom točkom dnevnog reda. Dakle, znači izbor četvrtog potpredsjednika ćemo prebaciti neposredno prije glasovanja usvajanje dnevnog reda, dakle, e, isto tako odgovorili smo odobrenje zapisnika sa sjednice od 12. 13. srpnja, a što se tiče tekućih međuinstitucijskih pregovora i događaja, e, ovu točku smo brisali. Ukoliko, dakle, nemate nikakvih primjedbi, ovaj dnevni red bismo u izmenjenom obliku usvojili. Nekoliko priopćenja u predsjednika, kao što znate, mi se nalazimo u web streamingu, isto tako je riječ o EM sastanku, želim vas izvijestiti da imamo dva nova administratora u tajništvu IMKOA prvi je, koji se nalazi evo među nama ovdje u prostori, to je Mark Bimeš, dolazi iz tajništva ITREA i vidio je naravno da je i IMKO također izuzetno interesantan odbor, prešao je dakle u naš odbor. Dobrodošlicu e, želimo i druga osoba, ann sophie Johnson, koja je isto tako nacionalni stručnjak, a ona je nam se priključila našem timu u srpnju ove godine. Ona će biti zadužena za dokumente koje se tiču standardizacije. Sa ovim priopćenjima koje sam upravo iznijela možemo odmah preći na točku šestu dnevnog reda, a to je akcijski plan za maloprodajne financijske usluge i analiza nacrta izvješća. Ja bih e, molila izvjestitelja koji nije među nama, pretpostavljam da će Nikolaj umjesto Jozefa Badenholcera uzeti riječ ili netko možda kao predsjednik SND-a. Nikolaj, Jozef. Nažalost, Jozefu kasni let, tako da on neće moći doći na sastanaka. Isto tako, nažalost, nam nije uspio dostaviti svoje mišljenje o tome. Ne znam, možemo li možda odgoditi raspravu o ovoj točki dnevnog reda, ako možda on stigne kasnije na sastanak. Dobro, onda bih predložila da odmah priđemo na točku dnevnog reda, gdje također nam je Nikola Danti, a to je provedba direktive izvjestitelj Nikola Danti, regulacije stručnih usluga i direktiva u pogledu regulacije stručnih usluga i potrebe za njihovom reformom. Ja bih eh, dala također riječ eh, Nikola da nam izneseš nacrt izvješća. Izvoli. Grazie, presidente. Hvala, gospođo predsjednice. Vidim da tu nema ostalih izvjestitelja u sjeni, tako da ne znam bismo li mogli pričekati nekoliko minuta da pristignu. Ja bih mogao započeti raspravu, ali vidim da nema niti izvjestitelja u sjeni. Ako želite, ja ću dati izvješće, ali prepuštam to vama na odluku. Možda bi mogli pričekati deset minuta kako bismo dali mogućnosti ostalim kolegama da prisustvuju u ovoj raspravi. Samo Andreas eh, nije tu. Izvestitelj u sjeni ECR Aldea. Izvestitelj u je tu. Ako je za vas u redu, onda ćemo nastaviti. I isto tako Biške izgledamo. Andreja. U redu, izvrsno. Ovo je komunikacija koja se uklapa u širu sliku, a to je paket e, o uslugama na kojem radimo i koji se sastoji od niza zakonodavnih inicijativa i time se već bavimo dulje vrijeme. Komunikacija komisije donosi detaljnu analizu nekih e, usluga, odnosno sektora profesionalnih stručnih usluga, a e, komunikacija komisije se usredotočuje na arhitekte, građevinare, računovođe, savjetodavne usluge o industrijskom vlasništvu i turističke agencije. Ovi su sektori odabrani jer pripadaju četirima ključnim sektorima, a to su usluge poduzećima, građevinarstvo, nekretnine i turizam. U komunikaciji se prepoznaju mogućnosti za poboljšanje zakonodavstva za gore navedene struke. U komunikaciji se donosi i čitav niz preporuka koje se odnose na reforme u svakoj od zemalja članica. Općenito u komunikaciji se ističe potreba da se nastavi na tragu reforma stručnih usluga i tu se uspostavlja izravna veza između reforma i gospodarskog rasta, kvalitete regulative i stvaranje novih radnih mjesta. Svijet profesionalnih usluga je važan u Europi jer tu imamo 150 milijuna zaposlenika i on predstavlja 68% ukupnih radnih mjesta u Europskoj uniji, a to u novčanoj vrijednosti otprilike iznosi 10 tisuća milijardi eura, što je također od izuzetne važnosti, a također i broj e, reguliranih struka je vrlo visok. Imamo više od 1500 reguliranih struka u Europi, a tome preda, treba pridodati također i druge struke koje nisu na isti način zakonski uređene. Imamo sliku koja se razlikuje od zemlje do zemlje. Imamo 76 reguliranih profesija recimo u Litvi i 560 reguliranih struka u, u Mađarskoj se regulativa odnosi na 22% europske radne snage, odnosno 57 milijuna građana, a to se znatno razlikuje na taj Europske unije. Dakle, to se odnosi na, od 14% radne snage u, Nizozemskoj i, e, oprostite, u Danskoj i do 33% struka u Njemačkoj. Dakle, to je značajna regulativa za Europsku uniju i komisija je najavila čitav niz mjera kojima će se nastojati poboljšati nacionalna regulativa za struke, odnosno ovoja uslugama i poboljšanje primjene direktive o uslugama, uvođenje analitičkog okvira za analizu načela razmjernosti i komunikaciju o potrebnim usmjerenjima za svaku struku. To se tiče naročito usmjerenja za e, date poredbe, što se smatra također dopunskim e, aktivnostima, a ova regulativa nastoji iznijeti također i analizu provedbe direktive o strukovnim kvalifikacijama i time se potiču zemlje članice da poboljšaju postojeći zakonodavni okvir za određene struke, a alati e, za primjenu načela razmjernosti omogućuju zemljama članicama da dublje procjene razmjernost budućih e, zakonodavnih intervencija u ovo područje. I e, formalne preporuke također e, i ispitivanje načela razmjernosti trebaju poboljšati pristup zemalja članica u uređenju i prepoznavanju najbolje prakse što će osigurati razmjerno zakonodavstvo i nepostavljanje E, nepotrebnih prepreka u, smislu pristupa strukama. Mislim da trebamo pozdraviti ovo priopćenje komisije, kao što smo i naveli u izvješću, i e, dali smo jednu prvu ocjenu stanja provedbe direktive o strukovnim kvalifikacijama. Treba dakle u potpunosti provesti tu direktivu, a naročito odredbe iz članka 59. koje se tiču obveze o transparentnosti zemalja članica i također e, uzajemne razmjernosti e, odredaba zemalja članica koje se tiču obavljanja određenih djelatnosti. Kada je riječ o komunikaciji komisije, tu e, prepoznajemo značajan prostor za manevar zemalja članica koje bi na taj način onda mogle urediti bolje strukovne usluge, dakle uklanjajući prepreke pristupu na tržištu i poboljšavajući konkurentnost. U komunikaciji imamo napomene po zemljama članicama o kojima valja povesti računa, naročito kada je riječ o postotku rezerviranih djelatnosti i njihovom postotku i također o razmjernosti određenih odredaba koje se tiču pristupa obavljanja određene djelatnosti. Dakle, jedna sveobuhvatna i definitivna analiza o, načelu razmjernosti treba se poduzeti vodeći, računa, vodeći ne samo računa o gospodarskim čimbenicima kao što je istaknuto u, mnogim dijelovima komunikacije. U tom smislu smatram da novi pokazatelj restriktivnosti koji je razradila Europska komisija treba predstavljati isključivo indikativan alat kojim će se služiti nacionalna tijela. Nacionalno uređenje štiti opći interes potrošača i također odražava posebnosti koje su povezane uz kulturološke, gospodarske i socijalne razlike koje postoje između zemalja članica. Dakle, postojanje različitih modela ne smije predstavljati nedostatak, već upravo bogatstvo. Osim toga, kvaliteta strukovnih usluga predstavlja jedan od ključnih čimenika za očuvanje našeg gospodarskog i socijalnog modela, za osiguranje konkurentnosti našeg gospodarstva, naročito u odnosu na e, naše međunarodne partnere u globaliziranom svijetu. Ukrako, trebamo iznaći ravnotežu i također jedan zakonodavni okvir koji će s jedne strane podržati konkurentnost pristup mladih e, tržištu rada, rast i inovacije, ali isto tako zaštititi i kvalitetu pruženih usluga i interese zemalja članica i e, korisnika samih usluga, što znači potrošača i građana. Kako bismo procijenili to zakonsko uređenje, treba nam e, spoj gospodarskih e, procjena i e, političkih procjena kojima će se zaštititi ciljevi javnog djelovanja, a pri tome se neće diskriminirati načelo razmjernosti kojim je predviđeno u ugovorima. Kako bismo poboljšali kvalitetu strukovnih usluga u Europi, treba nam ne samo učinkovit zakonodavni okvir koji je također i razmjeran, ali također i aktivna politika u cilju podrške ovim novim s rukama Europi, naročito u svjetlu novih izazova koje predstavljaju inovacije i globalizacija i digitalizacija. Dakle, trebamo tome pristupiti na dva e, načina, sa dva stajališta, odnosno sa stajališta i e, samih djelatnika i malih poduzeća koji oboje trebaju našu potporu. Dakle, E, djelatnici u Europi trebaju učinkovit zakonodavni okvir za stalno usavršavanje, za stjecanje kvalifikacija, više usluga za bolju europsku mobilnost i također podršku internacionalizaciji te e, smanjenje neopravdanih administrativnih opterećenja te e, bolji pristup financiranju. Također treba obratiti pozornost na učinak digitalizacije na strukovne usluge. S jedne strane možemo svakako istaknuti velike mogućnosti koje digitalizacija nudi u smislu modernizacije struka, ali s druge strane treba pozorno promotriti učinak na e, same struke i na njihovu kvalitetu, na kvalitetu pruženih usluga. Dakle, očuvanje europskog socijalnog gospodarskog modela ovisi također i o kakvoći stručnih usluga koje se pružaju građanima, poduzećima i e, vlastima. Evo, to je naš tekst. E, mi ćemo, naravno, morati biti ograničeni nametnuti nam prostorom, jer treba i izvjestiteljima u sjeni dati prostora za njihove doprinose. Naravno, uložit ćemo amandman na početni tekst i iščekujem uspješnu suradnju sa ostalim izvjestiteljima u Sjeni koji će sigurno dati značajan doprinos izradi ovog izvješća. Hvala. Thank you very much, uh, Hvala lijepa Nikola na ovoj prezentaciji nacrta izvješća. Sada bismo dali riječ uh, izvjestiteljima Osijenja, Andreas Schwab uh, u ime EPP. P-a. Ne znam da li ih ima, e, dakle, njegove bilješke, vezano za ovu točku ili ne. Koliko čujem, na putu je, evo, preći ćemo, dakle, u ECR, a gospodin Suiki u ime Hvala vam lijepa. Na prvome mjestu, dozvolite mi da čestitam na vašoj poziciji, želim e, puno uspjeha, puno sreće. Prelazim na slovački. Što se tiče regulacije kao takve Europske unije, svakako bi sve prepreke do kojih dolazi, a kada je riječ o slobodama kretanja, poslovnog nastana, pružanja usluga, svakako bi trebalo ove slobode očuvati. Ne vidim nikakve prednosti u bilo kakvoj regulativi. Mislim da bi trebalo biti sve manje regulative, a zapravo ispunjavanje slobode e, poslovnog nastana, kretanja radnika i pružanja usluga su temeljne slobode na kojima se usluge zapravo temelje. Bolje rezultati ne događaju se samo boljom regulativom, već e, upravo suprotno manjom regulativom dobivamo bolje rezultate. Zbog toga se mogu suglasiti sa komunikacijom komisije da gdje se zaista može vidjeti poboljšanje u segmentu profesionalnih usluga tako što se regulativne barijere uklanjaju. Ja ću sa svoje strane svakako ovaj temelj u svojim amandmanima naglasiti. Isto tako, kao izvjestitelj, mogu istaknuti i kazati da je važna sloboda i slobodne regulirane profesije kao takve, zbog toga cijenim svakako iznošenje indikatora koji je svakako važan u uklanjanju prepreke na zajedničkom tržištu, a koje se zasniva na načelu subsidijarnosti. Svakako regulativa u području profesionalnih usluga spada u nadležnost država članica i svakako regulativa treba ukloniti prepreke, a nije to samo kompetentnost država članica, već je to prepreka u funkcioniranju zajedničkog tržišta. Zbog toga mislim da je ogroman problem kada pogledamo inicijativu Francuske, a kad je riječ o ograničavanju broja E, radne snage koji se može zaposliti iz istočne Europe u zapadnoj Europi. Zbog toga očekujem da komisija u sljedećim koracima definira koji su to koraci i koji su to segmenti nacionalne regulative koji nisu u skladu sa europskim pravom. Preduvjeti kao što je to poslovni nastan ili posebne škole ili boravište, to su samo prepreke za priznavanje stručnih kvalifikacija na e, unutarnjem tržištu i nije mjesto upravo na ovom unutarnjem tržištu. Želio bih stoga da imamo e, već u uklapanje zdravstvenih usluga koja zapravo čini 40% regulative i ne bi trebalo zdravstvene usluge isključivati. Zdravstvena zaštita je izuzetno važna kada je riječ o proporcionalnosti i odnos i načelo srazmjernosti mora biti očuvan i u ovom segmentu. Hvala lijepo. Hvala, gospodin Solik. I sada Andreas Schwab nam se pridružio, prostite, eto malo smo morali mm, dnevni red e, presložiti. Andreja se odrago što te ponovo vidim, dajem ti riječ, a vezano uz napomene vezano s komunikaciju komisiju i nacrt izvješća. Puno hvala gospođo predsjedavajuća, oprostite na kašnjenju, avion je kasnio. Raduje me da nakon ljetne stanke sada punom parom možemo nastaviti kao prvo želim zahvaliti kolegi Dante zato što mislim da su njegovi prijedlozi sukladni onime što treba reći i mislim da je vrlo važno kada govorimo o regulaciji stručnih usluga da je vrlo važno da osiguramo svoje ciljeve koji služe na opće dobro i ne smijemo e, se izgubiti u tome i to smo vidjeli u slučaju direktive o regulaciji razmjernosti gdje imamo puno više regulacija, da države članice često imaju vlastite prijedloge, ali mislim da bismo trebali postići jednu poštenu razinu koja nije diskriminirajuća. I zatim Naravno da ćemo dopustiti smislenu regulaciju, ali se isto tako moramo boriti protiv pretjerane birokracije i to je naglašeno u ovom izvješću gospodina Dantija i također je naglašeno da to nije samo po sebi prepreka, to također može e, služiti i e, zaštiti kapitalnog prometa kapitala i na ovaj način na kraju ćemo stvoriti veću pravnu sigurnost i mislim da će nam ovo izvješće pomoći u tome. To naravno ne znači da će sve mjere koje postoje biti automatski e, preuzete i da su one dobre. To ne znači da države članice sada u svim područjima trebaju iznaći neke nove regulative i također je sumnjivo da postoji čitav niz država članica koje sada stvaraju nove e, profile zanimanja, nove okvire za zanimanja gdje se s pravom postavlja pitanje da li tu postoji dobar temelj, no potrebno je iznaći ravnotežu i ovo izvješće ne pruža takvu ravnotežu, ali pruža neke pokazatelje koji nam mogu poslužiti i mislim da je to sadržano u ovom nacrtu. I na kraju ostaje reći da je Europska e, komisija također e, u fokusu i moramo vidjeti da li je potrebno uvesti postupak zbog kršenja prava u slučaju nekih država članica ili ćemo i dalje voditi prijateljski dijalog sa svim državama članicama od Poljske, Bugarske do Francuske. No, mislim da na kraju to ipak neće biti moguće i da ćemo imati spornih pitanja i također moramo e, uvesti postupak zbog kršenja prava u određenim slučajevima i također moramo izvršiti pritisak na Europsku komisiju i zato naš posao neće biti lagan, no ja ipak smatram da ovo izvješće, e, da je ono dobro. Ja ću svakako e, izraditi neke amandmane, ali mislim da izvješće ide u pravom smjeru. Thank you very Hvala lijepa. Izvjetite u u ime Aldea, gospodin Selimović, izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Na prvom mjestu želim zahvaliti gospodinu Danti na izuzetnom dobro izrađenom nacrtu izvješću i puno toga je rečeno što je trebalo iznijeti. Što se tiče reguliranih e, profesionalnih usluga i regionalnih profesija, e, bilo da je riječ o ovom nacrtu izvješću, bilo da je riječ e, o srazmjernosti i testu srazmjernosti, ova dva procesa zaista su komplementarni u svojoj naravi. Također znamo da regulirane profesije i regulirane djelatnosti su u nacionalnoj kompetenciji. Želim podsjetiti da Europska komisija i parlament pokušavaju članicama upravo e, unijeti proporcionalnost u same odredbe i to sigurno neće biti pokušaj da se reguliraju djelatnosti na razini Europske unije. Ono što želimo postići je da se pomogne državama članicama u prekomjernoj regulaciji koja stvara prepre prepreke u funkcioniranju unutarnjeg zajedničkog tržišta, te time ne stvaramo dovoljno radnih mjesta i nemamo dovoljan rast samog gospodarstva kao što je komisija u svojoj komunikaciji navela. Iskreno govoreći, ako bih e, pet godina svog vremena i puno novaca i postao pravnik, e, doktor znanosti, tada je zaista smisleno da moramo tu profesiju obavljati i izvan svog e, uobičajenog djelokruga rada. To je potrebno, zaista, jer kada je komisija 2013. predložila reviziju same direktive o području profesionalnih kvalifikacija i usluga i stručnih kvalifikacija gdje je trebalo izvještavati ti od strane država članica i sve one, e, dakle, sve one prepreke i sve one e, informacije dati šest država nije uopće podnijelo takvo izvješće i potpuno je jasno da neke su države članice pak e, nevoljko davale informacije u pogledu stručnih kvalifikacija reguliranih profesije. Svakako bi trebalo ovu inicijativu u svim onim državama članicama koje žele provesti reformu reforme i proporcionalno tome usuglasiti same propise. Znamo da je jedna studija koju je provela Svjetska banka, produktivnost možemo povećati za čitavih 5% ako bi se usluge i prepreke koje se nalaze pred profesionalnim uslugama smanje. Ja bih eh, u cijelosti podržao jednu novi indikator koji je istaknut u komunikaciji komisiji koji će zapravo govoriti o restriktivnosti samih profesionalnih usluga i nadamo se da će državama članicama dati to upravo usmjerenje u postupcima koje treba učiniti kada je riječ o području profesionalnih usluga, bilo da su od javnog interesa ili ne. Također bih želio pozdraviti detaljnu analizu koju je Europska komisija u komunikaciji učinila i to sedam skupina profesija koje su od posebnog interesa s obzirom da spadaju u ključne gospodarske sektore i pokretljivosti radne snage je u njima dosta visok. Kao što je komisija istaknula, ja želim potaknuti države članice da se posluže ovom analizom i da proanaliziraju sve one restrikcije koje imaju u slobodnom kretanju i poslovnom nastavnom i pruženju usluga, te posebno kad je riječ o kumulativnom učinku različitih regulatornih okvira koji se slažu jedan na drugi u konačnici, eto, nalazimo se u situaciji da je toga previše članice e, gube ako ovu prereguliranost zadrže i dozvolite da samo spomenem nekoliko primjera. Na Cipru i na Malti otvaranje dakle inženjerskog e, društva e, dakle moraju 50% udjela imati profesionalci. Vrlo teško je razumjeti ovakav postupak. U Hrvatskoj koja e, knjigovođu zahtjeva da ima svoje sjedište na nacionalnom teritoriju. Dakle, niti jedan drugi knjigovođa ne može i revizor činiti i obavljati svoju djelatnost u Hrvatskoj. Hrvatska isto tako kada reče šest mjeseci nije modernizirala, a isto tako e, mora imati šestomjesečni nastan u Republici Hrvatskoj. Zaista bih volio e, dobiti objašnjenje za ovakvu prekomjernu regulativu. U tom kontekstu izvješće koje ćemo zajednički izraditi svakako će biti značajan alat za europske zakonodavne infrastrukture kako bi države članice pozvali da se same neproporcionalne prereguliranosti smanje. Zbog toga želim pozvati na ambicioznu reformu i želim isto tako priložiti amandmane s tim u vezi. Hvala lijepa. Ne vidim da se itko javio u ime gue Gospodin Šoltes, da li eventualno vi imate bilješke? Ne. Ni EFDD predstavnik se nije javio, što znači da eto dajem riječ ne nekom članu koji bi želio kazati ili intervenirati. Tome nije tako. Da li komisija želi uzeti riječ? Martin Fon koji je voditelj ureda. Izvolite, imate riječ. Hvala, gospođo predsjednice. Hvala svim kolegicama i kolegama koji su izrazili svoje interesi i koji su poduprli komunikaciju komisije. Ja mogu kazati da se možemo složiti sa e, većinom onoga što je u nacrtu izvješća istaknuto. Možemo isto tako se suglasiti sa onime što je rečeno ovdje, prije svega što se tiče napreka gospodarskom smislu koji je jasno naznačen u nacrtu izvješća i koje su mnogi ovdje istaknuli, identificirali kao, kao izuzetno važno i ključnu točku kad je riječ o gospodarskom konkurentnosti, rastu i stvaranju radnih mjesta. Ja bih također želio naglasiti nekoliko točaka koje su već na neki način izražene u e, javljanjima, ali indikatori koje smo razvili je svakako indikator koji je numeričke naravi i koji kao takav i ima jedan konstitutivni element e, ako želite imati kvalitativnu procjenu onoga što se događa. Raspravljali smo o tome, gospodin Danti organizirao je početkom srpnja saslušanje na kojem su se našli ugledni ekonomisti i mi smo raspravili također i sa OECD-om. Postoje opće prihvaćanje ovakvog indikatora kako bi se mogla dobiti usporedivost, prije svega kada usporedimo PRM indikator OECD-a ali svakako i ovaj naš indikator je korak napred i mi smo E, sretni zbog toga. Usprkos svemu tome jasno je da indikator i brojka koja stoji za toga je jedno, a realnost je nešto više od same brojke i zbog toga u našoj komunikaciji i u samom popratnom dokumentu smo opisali situaciju u kvalitativnom smislu da ne samo da gledamo broj, već da nas taj broj ne smije zavesti, već želimo oslikati realnosti što jasno naglašavamo u izvješću i u komunikaciji. Još jedna napomena kad je riječ e, dakle o preprekama i o e, svemu onome što je navedeno u izvješću. Mi nismo dakle stavili naglaske samo na sve ono što je e, dakle prekogranične narevi i prepreke postoje također i neke prepreke koje možda nisu unutar europskog zakonodavstva ali koje se na neki način mogu naprijediti a što se tiče same težine tih e, prepreka postoji čitav niz određenih eh, prepreka koje smo mi kao komisija ili ćemo uskoro eh, početi sa postupkom dakle upozoravanja na ovo nismo sretni da moramo ući u tu proceduru ali u svakoj ću naše odgovornost čuvanja ugovora i kada smo u prošlosti najlezali na takve situacije svakako kad je riječ o profesionalnim uslugama i stručnim kvalifikacijama eh, svakako nije ovo primljeno u svim mjestima sa dobrodošlicom a isto tako sigurno ne onim državnim članicama koje su na neki način bile obuhvaćene posebnim postupcima. Naravno, moramo se suglasiti da svaki pojedini sporazum i svako kršenje e, odredava svakako može biti politički osjetljivo te nam je potreban i podrška Europskog parlamenta da upravo u postupcima u slučaju kršenja odredaba da to bude na neki način isto tako dio paketa početkom godine kada je riječ o području profesionalnih usluga. Hvala lijepa. Hvala. Hvala na vašim komentarima. Dakle, to znači da mogu odmah dati riječ ponovno izvjestitelju gospodinu Dantiju. Izvolite. Zahvaljujem kolegama koji su uzeli e, riječ, gospodinu Švabu i gospodinu Selimoviću, te također predstavniku komisije. Još je preostali nekoliko dana za ulaganje amandmana. Mislim da ćemo izraziti stajalište koje će izaći svima u susret. Mislim da imamo iste ciljeve, a naročito je očito da je ovo važno područje. Dakle, iščekujem prijedloge amandmana svih kolega i nastojat ćemo unutar odbora razraditi što moje zajedničko stajalište. Hvala. Hvala. To znači da možemo zaključiti raspravu o ovoj točki dnevnog reda i vratiti se na točku broj 6, a to je razmatranje amandmana na izvješće o akcijskom planu za maloprodajne financijske usluge. Dajem riječ izvjestitelju gospodinu Weidenholzeru. Izvolite. Puno hvala gospođo predsjedavajuća. Što se tiče ovog akcijskog plana, tu se kao što znate radi o vrlo važnom temelju jedinstvenog tržišta za financijske usluge i mi znamo da financijske usluge nisu uobičajene usluge, nego se ovdje radi o jednom posebnom području, prije svega kada je riječ o potrošačima i stoga je vrlo važno da postavimo posebne zahtjeve svim dionicima. Ja nažalost ne mogu e, nisam mogao osobno predstaviti izvješće, da sam bio bolestan i želim se zahvaliti gospođi Gebhardt da je ona tako kratkoročno uskočila i kao što sam čuo, ona je jako jasno prezentirala. Jako mi je drago da danas imam priliku sam održati prezentaciju, iako uz malu odgodu. I želim se zahvaliti vama, gospođo predsjedavajuća i gospodinu Dantevu. Bilo je 58 amandmana sveukupno ukupno u međuvremenu i Među njima je bilo jako dobrih ideja koje predstavljaju dobar temelj za raspravu. Ja sam izradio prijedlog koji obuhvaća sve ove kompromisne amandmane i danas je tajništvo poslao to, odnosno poslaće danas svima. I došla je jedna stvar do izražaja. Naime, postavlja se pitanje neutralnog referentnog smjera tečaja, referentnog tečaja, o tome ćemo još morati raspraviti. Dakle, tu se radi o vrlo velikom riziku ako nećemo imati dovoljnu transparentnost i postoje vrlo različite zamisli o tome što to znači monitoring svih dionika. Tu se prije svega radi o tome da se e, držimo ključnih načela i važno je pratiti da li se ona provode. U tom smislu Moramo se sada usredotočiti na pitanje funkcionira li sustav i ako on ne funkcionira, treba se postaviti pitanje hoćemo li uvesti strožu kontrolu. Mislim da ćemo sve ove probleme 6. rujna, kada ćemo imati sastanak izvjestitelja u Sjeni, imati priliku porazgovarati o njima i nadam se da ćemo tada iznaći jedinstveno stajalište, a glasovanje na odboru biti će održano 28. rujna. Dakle, u rujnu ćemo završiti cijelu ovu priču. Puno hvala. Thank you very much. Uh, hvala lijepa, gospodine Weidenholzer. To znači da možemo prijeći na izvjestitelje u Sijeni. U ime Bučana, gospodin Pospišel ima riječ. Puno hvala. Želio bih potvrditi ono što je rekao gospodin Weidenholzer, dakle da ćemo 6. E, rujna imati priliku porazgovarati o svih 58 amandmana. Mislim da je ovdje jako puno sličnih stajališta i mislim da ćemo 6. rujna imati priliku reći da je puno zajedničkih stajališta. Želim definirati političku liniju EPP-a kada je riječ o ovom materijalu. Dakle, mi itekako cijenimo rad gospodina Weidenholzera, no unatoč tome smatramo da jedinstveno tržište, financijsko tržište, nećemo ga e, osigurati ako ona nanosi štetu nacionalnim tržištima. I komisija bi prije nego što e, izradi zakonodavni prijedlog bi trebala e, pregledati postojeće zakonodavno stanje i da li postojeća situacija funkcionira i također bi se trebala uvjeriti u to jesu li potrebni dodatni propisi i da li su dosadašnji propisi učinkovito provedeni. Dakle, treba vidjeti da li su raspoloživi pravni instrumenti dostatni i tek na temelju te analize može početi razmišljati o novim zakonodavnim mjerama. Dakle, što se tiče usvajanja novih zakonodavnih normi, mi smo zato da prvo sagledamo postojeću situaciju i mislim da bi Europska komisija trebala djelovati u skladu sa akcijskim planom. Za nas je vrlo važno, važan razvoj jedinstvenog tržišta. Također treba uzeti u obzir kulturne, jezične i fiskalne razlike. I još jedan vrlo važan princip, važno načelo je zaštita prava potrošača. To ovisi i o daljnjem razvoju informiranosti potrošača i jačanju povjerenja u međunarodne odnose kada govorimo o potrošačima. Imam neke informacije iz Republike Češke gdje e, imamo relativno e, nisku osvještenost, financijsku osvještenost građana i tu pokušavamo sada poboljšati tu osvještenost i mi smo izradili čitav niz prijedloga upravo u ovom području primjerice amandman broj 11, njega smo izradili zajedno sa gospodinom Švabom i tu pozdravljamo činjenicu da se ovaj akcijski plan Europske komisije orijentira na nezakonodavne mjere i želimo podsjetiti na to da nisu svi pravni propisi dovoljno učinkovito provedeni. Osim toga je vrlo važan je amandman broj 12. Tu želimo pozvati Europsku komisiju da načini analizu uredbe o nacionalnim tržištima. Kada je riječ o neutralnom referentnom okviru, to želimo brisati, no mi smo spremni da o tom e, neutralnom tečaju još e, govorimo 6. rujna. Zatim što se tiče predloga 27, gospodin Švab i ja želimo naglasiti da kako bi doista ostvarili jedinstveno tržište financijskih usluga, da nam je potrebna visoka razina zaštite potrošača i visoka razina povjerenja potrošača i stoga želimo da se dosadašnji pravni propisi na razini Europske unije u područjima e, kreditiranja e, analizira to je također vrlo važno. I još jedno važno područje odnosi se na kibersigurnost. Tu temu bi Europska komisija trebala uzeti u obzir u okviru akcijskog plana i ne smiju podcjenjivati. Zatim eh, amandman 46, 48, tu pozivamo Europsku komisiju da se pozabavi i kibersigurnošću, prije svega u području financijskih usluga. Dame i gospodo, raduje me što konačno imamo ovaj dokument. Ja sam predstavio i naše amandmane. Veselimo se sastanku sa izvjestiteljem i njegovim timom 6. rujna i siguran sam da ćemo iznaći zajedničko rješenje. Hvala lijepa. Dajem riječ gospodinu Suriku koji je izvjestitelj u sjeni u ime ecr Hvala. Kao što sam čuo od gospodina Pošpišeka, ja također želim nešto slično reći. Slažem se sa mišljenjem i sa predlozima amandmana. Mislim da je vrlo pozitivno da je Europska komisija u ovom akcijskom planu, kao i neke kolege u amandmanima, su priznali da je e, potrebno više vremena kako bi e, došao do izražaja taj učinak na potrošače. Slažem se sa komisijom da zakonodavni okvir nije e, dostatan ako se on ne provodi. Dakle, moramo apelirati na države članice i na komisiju. Potrebno je da uzmemo u obzir sadašnju situaciju, sadašnje stanje i ne smijemo vršiti prevelik pritisak, ali načelo subsidijarnosti i razmjernosti, to je nešto čega se moramo držati. Iako ne slažem se sa daljnjim usklađivanjem u ovom području maloprodanih financijskih usluga i e, ja naglašavam da je potrebno objasniti što želimo postići dugoročno i koji koraci će nam biti od pomoći pri postizanju tog cilja, a koji nisu korisni. Ja sam već uputio na neke probleme kada e, govorimo o tečaju, no svakako nisam protiv e, toga da se uvede veća transparentnost kada je reč o tome koliko potrošač plaća, jer to tome tačno nije tako, barem ne uvijek i svugdje. I također što se tiče elektroničke identifikacije, mislim da je tu potrebno uvesti interoperabilnost između država članica i, i smatram da je vrlo važno uputiti na važnost kibersigurnosti. Slažem se također da je vrlo važno da postojeće smjernice, vrlo je važno da njih ne zaboravimo e, iz ožujka 2016. i veselim se daljnjoj suradnji. Thank you uh, Hvala lijepa. Gospodin Selimović u ime Aldea. Hvala. Danas smo udvostručili rad na izvješćima, ali mislim da to neće biti problem. Želim eh, isprava zahvaliti gospodinu Vajdenholceru i izvjestitelju na dosadašnjem napretku i šekujem sa zanimanjem razmatranja amandmana koje su uložili kolege. Svakako tema maloprodajnih financijskih usluga u Europi je vrlo zanimljiva. Vidim da imamo zajednička mišljenja oko kojih ćemo moći lako izraditi i mišljenje. Mnogi kolege su izrazili mišljenje da su europske bankovne usluge područje u kojima je zajedničko tržište ne napreduje onoliko brzo koliko bismo željeli. Možemo se možda ne složiti o rješenju ili o napredovanju, ali se svi slažemo oko problema. I problem nije samo regulativa, nego i stajalište. Jer ako radimo u Švedskoj, imamo bankovni račun u Belgiji, onda će to mnogi smatrati sumnjivim. To je kao da se bavite nekom kriminalnom djelatnošću. Dakle, trebamo također promijeniti i mentalitet ljudi. No ovdje govorimo o zakonu i propisima, tako da ću nastaviti tim tragom. Kao izvjestitelj u sjeni Aldea želim istaknuti ključnu važnost europskih rješenja za europska pitanja i zbog toga želim ukazati na sljedeće. Kraj teritorijalnog ograničenja, geoblokiranja, poboljšanje transparentnosti koja se tiče naknada za prekogranične transakcije. Još nisam upoznat s time, iako sam dobro informiran i kao građanin i političar. Još ne znam koje naknade plaćam e, za transfere između zemalja naročito kada prebacujem sredstva u, u Švedsku i također e, podupirem e, inovacije za bankovne usluge. Dakle, na temelju takvih rješenja e, iščekujem sa zanimanjem e, i danju raspravu sa kolegama na sastancima izvjestitelja u Sjeni. Hvala. Gospodin Denis nije ovdje, tako da prelazimo odmah na gospodina Šolteša. Izvolite. Hvala na riječi, gospođo predsjednice. Moram se složiti i sa prethodnim govornicima, naročito sa kolegom Selimovićem. Maloprodajne financijske usluge su sastavni dio našeg svakodnevnog života. Nažalost, europsko tržište unatoč poboljšanjima koje smo vidjeli u proteklih nekoliko godina još uvijek je fragmentirano. Riječ je o sektoru koji je teško ujediniti, ali to bi ipak bilo u interesu potrošača da se to učini što prije. Dakle, pojednostavljenje pristupa financijskim uslugama pridonijelo bi i e, pravednijem e, i ujedinjenijem tržištu, a potrošači bi imali velike koristi od toga, dakle bolju pristupačnost, veću kakvoću usluga i također veću pravednost. Bitno je ne razlikovati između nacionalnih i prekograničnih pružatelja usluga i slažem se sa izvjestiteljem da potrošači moraju imati mogućnost izbora. Oni moraju biti upućeni u sve troškove koje podrazumijevaju transakcije, dakle potpuna transparentnost i izbjegavanje zavaravanja potrošača. Dakle, trebamo povećati naše standarde zaštite potrošača, a ne ih sniziti. Dakle, slažem se sa izvjestiteljem e, i neću dalje duljiti budući da su najvažniji aspekti već istaknuti i radujem se budućim susretima sa izvjestiteljima u sjeni. Mislim da smo na prvom putu. Hvala. Hvala. Želi li se još koji zastupnik ili zastupnica javiti za riječ o ovom problemu? Da, Dan Daltonu ima je cera. Hvala. Neću duljiti, evo, samo se želim e, nadovezati na ono što je rečeno. Ja nisam izvjestitelj u sjeni, ali ovo pratim sa zanimanjem. Mislim da ovdje moramo biti oprezni zato jer nas je tržište već preteklo. Imamo e, poduzeća poput TransferWise-a koji nude brz prijenos sredstava preko granica i također nude više struke bankovne račune unutar istog računa na više valuta. I to je dobro za nas jer želimo izvjeći naknade banaka jer e, se banke kriju i za uređenja u pojedinim zemljama članicama što otežava prebacivanje između različitih bankovnih računa. Dakle, tu trebamo biti oprezni zato jer već tržište radi umjesto nas. Ako želimo imati ujedinjeno tržište financijskih usluga, to se već događa i mi tome trebamo pripomoći, a ne postavljati nove prepreke. A mene zabrinjavaju neki amandmani koji čini se otežavaju rad ovim novim poduzećima koja na tome rade. Evo, samo sam htio da, ukazati. Hvala. Želi li se još koji zastupnik ili zastupnica javiti za riječ? Ne. Netko iz komisije je možda htio reći nešto? Ne. To nije tako. Dakle, vraćam riječ izvjestitelju gospodinu Weidenholzeru. Se zahvaliti na svim izjavama koje su kolege dali. Mislim da smo vratilo složni u svemu i da svakako treba dobiti viši stupanj transparentnosti. Pitanje naravno kako postići tu transparentnost, ali Čini mi se da tu nemamo velikih razmimoilaženja u mišljenjima. Što se tiče pitanja sigurnosti, izuzetno važan važna činjenica, postoje neka temeljna pitanja, da li trebamo više Europe, da li želimo više Europe ili želimo zadržati e, ili nismo uzeli dovoljno obzir e, načelo subsidijarnosti. Sve to možemo još podobno raspraviti većinu svih ovih e, promišljanja, prije svega i ono što je kolega Pospišil kazao, zabilježio i naravno svi ćemo to provjeriti i zajednički ćemo se e, morati moći sporazumiti oko zajedničke formulacije. Naravno, razvoj koji se događa, naravno, je daleko ispred zakonodavstva kao takvog, ali to ne znači da ne bismo trebali tu i tamo neke smjernice koje u zakonodavstvu možemo postaviti, a isto tako i zaštititi krajnje potrošače. Mi kao zakonodavstvo smo uvijek uspjeli e, postići u slučajevima jasne linije koje su sada već danas globalni standardi ne previše regulative, to je jasno, ali svakako je tu i tamo potrebno kad je to nužno da imamo jasne smjernice i jasne izričaje i to kao odgovor britanskom kolegi. Hvala. Uh, Hvala. Imamo glasovanje o mišljenju 28. rujna na našem sastanku. Mislim da možemo sada zaključiti raspravu o ovoj točki dnevnog reda i prijeći na izbor podpredsjednika, budući da imamo kvorum, tu je 11 zastupnika. Dakle, zaprimili smo kandidaturu gospodina Prijeta iz redova socijalista. Ističe li tko drugi svoju kandidaturu za to mjesto, onda ako nije tako, evo moram onda zapitati prvo gospodina Prijeta slaže li se, ali mislim čini da je Nikola htio uzeti riječ. Da, moram eh, pružiti isprike u ime gospodina Srča Gutjereza Prijeta, koji je odsutan jer se razbolio, ne znam je li to zbog uzbuđenja od ovog eh, novog mjesta, nove funkcije. No, žao nam je što nije mogao biti prisutan. On je, inače, meni osobno potvrdio da je spreman preuzeti funkciju četvrtog potpredsjednika odbora. Znamo da će biti jedini muškarac u čitavom predsjedništvu. Tako da i njemu i svima vama kolegicama koje ste u predsjedništvu želimo odličan odnos sa našim četvrtim potpredsjednikom koji naravno prihvaća kandidaturu. U redu, htjela sam predložiti da ga se imenuje aklamacijom, ali možemo i to prihvatiti kao učinjeno. S njime ćemo dobro postupati, budući da smo inače tri žene, nemoguće je učiniti i postupiti drugčije. U redu, evo ovo znači da smo iscrpili sve teme na dnevnom redu prije glasovanja. Nažalost, ja vas moram napustiti jer imam druge obveze sa našom strankom, ali gospođa Koraca Bild će preuzeti predsjedavanje ako ona ne pristigne na vrijeme. Gospođa Gebhardt je predložila da će ona voditi glasovanje ali to znači da ćemo nastaviti rad eh, za 25 minuta. Evo, imate malo podulju pauzu za kavu, izvolite. liebe Kollegen, liebe... Dragi kolega i kolegice, vidim da je kvorum tu i predlažem da sada započnemo sa radom. Imate li svi svoje glasačke kartice? Onda dobro, ja imam isto svoju. Kao prvo slijedi glasovanje o predloženom kalendaru sastanaka za 2018. Vi ste ste to primili na znanje. Slažete li se? Dakle, tko je za? Protiv? Suzdržani? Jednoglasno usvojeno. Puno hvala. A sada slijedi glasovanje o Europskom zakoniku o elektroničkim komunikacijama. Zamolila bih vas da pažljivo slušate, zato što je ovo vrlo komplicirano glasovanje. Moramo dobro surađivati kako bi glasovanje doista funkcioniralo i ja ću idući put sa amandman 32, znači predlažem amandman 302, 303, 304. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da nam treba provjera, zato što se mnogi uopće nisu javili, stoga otvoren glasovanje. Ich eh, beende die Abstimmung. Završ, eh, zatvoram. Dakle, usvaja se. Sada slijedi amandman broj 314. Skupno glasovanje zajedno sa 181. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 311. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 312. Ne, ne, ne, ne. dakle, on se ne razmatra. 315. Tko je za? Protiv suzdržani, slijedi provjera. Doista, molim vas da dignete ruke kako bi mogla procijeniti situaciju. zatvora glasovanje. Dakle, usve se. Slijedi amandman 316. zajedno sa 338. 300 183. pardon, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Zatim 317. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman prvi tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 57. tko je za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Zatim kompromis broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman broj 3 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman 330. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 331. za. Protiv. Suzdržani. Otvaram provjeru vezano s 331. amandman. Dakle, odbija se. Zatim 332. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 334. za. Protiv. Suzdržani. Slijedi provjera ipak. Provjera je završena. Dakle, govorimo o amandmanu 333. Jesu li svi spremni? Gospođo Redar, izvolite. Upravo ste rekli 334. amandman. O kojem amandmanu sada govorimo? Dakle, počnemo iz početka. Ispričavam se. Dakle, radi se o amandmanu 333. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Zatim 334. za. Protiv. Suzdržani. I odbija se. Ne. Onda slijedi provjera. Dakle, slijedi provjera amandmana 334. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Kompromisni amandman četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 338. Se ne razmatra povučenje. 339. za. Protiv? Suzdržani? Mislim da situacija je jasna, dakle slijedi provjera, glasovanje je otvoreno, zatvoreno i usvaja se. Zatim slijedi 343. za, protiv, suzdržani. Mislim da se usvaja. Da, usvaja se. Zatim slijedi skupno glasovanje 344 sa čitavim nizom ostalih amandman. Neću ih sad pojedinačno navoditi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 347. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Slijedi provjera. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. I usvaja se. 348. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 350. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 351. i 52. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 353. za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 354. za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 356. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 355. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 357. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 358. i 59. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 64. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 361. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? EPP nije izjasnio što želi. Aha, to je bio plus. Dakle, usvaja se. Drugi dio, 361. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 363. Za. Protiv. Suzdržani. Mislim da slijedi provjera. Otvaram provjeru vezano za amandman 363. Dakle, 363. amandman. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. 364. i 365. se ne razmatraju. Dakle, 65. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Dragi kolege, molim vas da dignete ruke jer ako polovica ne diže ruku, onda je teško procijeniti Stoga moram ponoviti glasovanje. Dakle, otvaram elektroničko glasovanje vezano uz amandman 65. Zatvoreno. Usvaja se. Je li sve jasno? Imate pitanja? C'était tout à fait très clair. Vous avez dit 65. Nun kommen wir zu... Slijedi 366. amandman. Marlene, želite nešto reći? 65. Dakle, 365. amandman. Ispričavam se, 65. Slažu li se drugi klubovi da ponovimo glasovanje? Dobro. Dakle, nitko nije protiv. Stoga glasujemo o amandmanu 65. Otvaram glasovanje. 65. Zatvaram. Usvaja se. Malo je drugačiji rezultat. 366. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 369. zajedno sa 185. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 370. i 71. i 372. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 373. zajedno sa 199. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 375. za. Protiv. Suzdržani. Slijedi provjera. Glasovanje je otvoreno. Dakle, 375. amandman. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. 376. za. Protiv. Suzdržani. Slijedi provjera. Dakle, glasovanje je otvoreno, vezano za amandman 376. Zatvoreno. I odbija se. 378. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 377. Ne. Ne razmatra se. Onda slijedi 379. Da. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 380. Za. Protiv suzdržani, usvaja se. 381. se ne razmatra, zatim slijedi 382. prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 383. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 384. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 385. za, protiv, suzdržani, odbija se. 386. 387. i 388. O njima se ne glasuje. Dakle, slijedi 389. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 390. za? Protiv? Suzdržani? Slijedi provjera. Glasovanje je otvoreno, vezano uz amandman 390. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. 391. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 392. i 200. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 393. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 394. za. Ah, da, dakle, on se ne razmatra. 394. se ne razmatra. Ja se ispričavam, nisam imala pogledati popis prije. Nisam imala vremena, ali sam kratkoročno <laughs> uskočila. Dakle, 395. i 396. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 397. za? protiv, suzdržani, odbija se. 398. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 399. se ne razmatra. Ne, krivo. Dakle, ipak se razmatra. 399. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 400. Amandman broj 400. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 401. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 402. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 403. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 404, 405 i 406 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 407 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 408. za, protiv, suzdržani. Mislim da je usvojeno, ali nisam sigurna, stoga otvaram elektroničko glasovanje vezano uz 408. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 409 zajedno sa 204. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 67. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 68. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 411. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 412 za, protiv, suzdržani. Moram provjeriti, dakle 412, otvaram glasovanje. Mislim da je dosta tjesno. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Još jednom, dragi kolege, Znam da je ovo vrlo dugačko glasovanje, ali ako čitav blok ne diže ruke, onda je meni vrlo teško procijeniti kakav je rezultat. 413. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 414. za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 416. za. Protiv. Suzdržani. Mislim da je usvojeno. 415. za. Ne. Dakle, 415. se ne razmatra, stoga slijedi 417. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 69. za, protiv, suzdržani, odbija se. 419. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 420. tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 422. Tko je za? Protiv, suzdržani, slijedi provjera. Zeleni nisu digli ruke. Nisam vidjela da su digli ruke. A tu je rezultat vrlo tjesan. Dakle, za Otvaram glasovanje i odbija se. 421. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 424. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 423. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se.

suzdržani, odbija se. 427. za, protiv, suzdržani, odbija se. 428. Tko je za? Protiv, suzdržani, slijedi provjera. Dakle, Provjera 428. amandmana. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Ispričavam se, nisam dobro sagledala situaciju. 429. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. 430. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 431. Za? protiv, suzdržani, odbija se. 432. za, protiv, suzdržani, odbija se. 433. za, protiv, suzdržani, odbija se. 434. za, protiv, Suzdržani? Odbija se. Ili? Jel se odbija? Da, dobro. 435. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 436. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 437. za protiv, suzdržani, odbija se. 438. za, protiv, suzdržani, odbija se. 442. za, protiv, suzdržani, odbija se. 443. za, protiv, suzdržani, odbija se. 444. za, protiv, suzdržani, slijedi provjera. Dakle, 444. otvoren glasovanje. Zatvaram. I odbija se. 445. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 446. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 447. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 448. za, protiv, suzdržani, odbija se. 449. za, protiv, suzdržani. Ako bi bilo bi dobro ako bi SND mogao na jedinstven način odlučiti. Kompromisni amandman broj peti. Tko je za? Suzdržani. Usvaja se. Zatim slijedi kompromisni amandman šesti. Tu se skupno glasuje sa eh, amandmanom 11, 12, 13, 14 15. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Zatim kompromisni amandman broj 7, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim kompromis broj 8, zajedno sa kompromisnim amandmanom broj 14, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Slijedi amandman 87., 88., 89., 90. i 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 9. zajedno sa kompromisom 15. Kompromis Antrag Nummer 9. Zusammen kompromisni amandman broj 9 zajedno sa kompromisnim amandmanom 15, zatim 771, 772 i 773. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim slijedi amandman 512. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 513. za, protiv, suzdržani, odbija se. 514. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 92. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 515. za, protiv, slijedi provjera. Dakle, otvaram glasovanje vezano uz 515. amandman. Zatvaram i odbija se. 516. za, protiv, suzdržani, odbija se. Sa istim brojem glasova. Dakle, 518. Tko je za? 517. ispričavam se. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 30. zajedno sa amandmanom 521. Gospodin Van Nistelro, izvolite, imate riječ. Danas ujutro se činilo da je u okviru odboru Libea zapravo pretpostavljeno da zapravo nadležnost je bi bila u redu, međutim u kompromisu, kompromisu amandmanu broj 30 postoji još potreba za e, dodatkom e, dogovore postignut, koliko riječi Charles Hartline, i na četiri mjesta ovom amdanu, dakle alongside missing children and child helpline, dakle te riječi bi se dodale u sam tekst koji je već pred vama. Nadam se da nitko nema ništa protiv ovog dodatka i želio bih da se i ovo stavi mm, i da se neće izgubiti u završnoj verziji samih amandmana. Hvala gospodine Van Nistelroj. Jeste li svi shvatili o čemu se radi? Hoćete li vi, gospodine Štefanek, nešto reći? Izvolite. Is that uh, according to e, treba samo dva e, zastupnika koje to podržavaju. Ja bih želio izraziti svoju potporu gospodinu Van Nistelroju. Hvala. Ja, ich e, muss jetzt... Dobro, unatoč tome moram sada priopitati ima li nekoga ko je protiv ovog usmenog amandmana? Ne. Dakle, nitko nije ni protiv dijelova ovog, pojedinačnih dijelova ovog amandmana. Dobro. Onda zajedno sa kompromisom broj 30 to može ići na glasovanje. Tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvaja se. Zatim slijedi amandman 521. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 17. Tko je za? Protiv? Slijedi provjera. Otvaram glasovanje vezano uz kompromisni amandman 17. Zatvaram Odbija se. Slijedi kompromis broj 18 za, protiv, slijedi provjera za svaki slučaj. Dakle, kompromis kompromisni amandman 18. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 19. zajedno sa amandmanom 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 20a. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis Aha, provjera. Dobro, provjera. Dakle, EPP traži provjeru. Dakle, slijedi provjera. Otvaram glasovanje vezano uz kompromis 20a. Zatvaram. Usvaja se. Gospodin Štadler, mislim da je bilo sasvim jasno, no htjeli ste biti sigurni. Dobro, to je u redu. 20b dakle, se ne razmatra, pa slijedi 97 i 98. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 530. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 21. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 22. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Taj amandman ide uz čitav niz drugih amandmana koji su navedeni. Slijedi amandman 590. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjera. Dobro, slijedi provjera. Dakle, 590. Zatvaram provjeru. Odbija se. Kompromis 23. Zajedno sa kompromisom 37. i amadmanom 34. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Slijedi kompromisni amandman 24. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 25. kao skupno glasovanje. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim slijedi 633. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjera? Dobro. Dakle, slijedi provjera 633. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Da, upravo ste bili. Dakle, usvaja se. Prelazimo na kompromisni prijedlog 26, on blok, ko je za, ko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni prijedlog 27 zajedno sa kompromisnim prijedlogom 41, ko je za, ko je protiv, suzdržani, usvaja se. 665. amandman. Za. Imamo gospođa Mici, e, imate usmeni amandman vezano uz ovaj amandman. E, samo bih e, dodala service other than number dependent interpersonal communications service shall give consumers the possibility to cancel or switch individual parts. Potrošači mogu mijenjati različite tarife u telekomunikacijama kako bi e, vidjeli točno gdje je određena opcija uključena u ugovoru. To bi bilo amandno. E, dan frage ich... Dobro, postavljam pitanje. Dakle, da li je netko protiv ovog amandmana? nije tako, da možemo e, zajedno sa 665 imamo glasiti. To je za, protiv, sudržani, usvaja se. 134 za, protiv, suzdržani, usvoje se. Kompromis 28. On blok, za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Kompromisni prijedlog 29. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? usvoje se. Kompromisni prijedlog 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Kompromisni prijedlog 10. Da za? Protiv? Suzdržani? u se. Prelazimo na 735. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je odbijeno, nisam sigurna. Provjerit ćemo elektronski. 735. amandman provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usve se. Kompromisni predlog 31. E, za. Protiv. Suzdržani. U se. 740. amandman za. Protiv. Suzdržani. u se. Kompromis 32. E, blok za. Protiv. Suzdržani. u se. Kompromisni prilog 33. Za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Provjeravamo dakle kompromisni prilog 33. otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 151. To je bio taj jedan glas. 151. amandman za, protiv, suzdržani. 151. Dakle, 151. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 760 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 152. i 761. 762. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Mislim da je odbijen. Otvoramo elektronsku provjeru 762. amandmana. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbije se. 763. za. Protiv. Suzdržani. Smijem li zamoliti još jednom da dignete za 763. za. Protiv. Suzdržani. Nije jasna situacija, moramo provjeriti. 763. amandman. Otvaram glasovanjem. Zatvaram glasovanjem. Usvaja se. 764. za. Protiv. Suzdržani? Odbija se. Kompromisni prijedlog pet je usvojen. Evo, morat ćemo provjeriti u službama i stručnim suradnicima službe. Prelazimo na 768. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 769. za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni prijedlog 50. za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na 156. i 770. amandman za, protiv, suzdržani, sve se. Moramo provjeriti da li glasujemo o... Moramo glasovati. 157 za, protiv. Još jednom. 157. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Sto pedeset za Entschuldigung, das ist alles sehr kompliziert. Ja, sve jako, jako komplicirano na ovom popisu. 158. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 159. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 774. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 160. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 161. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 162. i 775. zajednički za, protiv, suzdržani, usvaja se. Gospodine Švab, rado ćemo provjeriti 162. i 775. amandman. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 51 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 164 za. Protiv. Suzdržani odbio se. 165. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 166. za, protiv, suzdržani, odbijen. 167. ne moramo glasovati. 168. za, protiv, suzdržani, odbija se. 169. za, suzdržani, odnosno odbi, odnosno e, protiv, suzdržani, usvaja se. 170. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1 i 171. Ne glasujemo o njima. 172. Prelazimo na 173. Za. Protiv suzdržani, usvaja se. 174 za, protiv, suzdržani, Sto se. 175 za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se 176. Ne, on izostaje. 177. za, protiv, suzdržani. Provjeravamo. 177. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram Osvaz. 178. za. Ne. Oprostite, 178. se izostavlja u ovom slučaju. Sto osamdeseti za, protiv, Suzdržani? Odbija se. 3 za. Protiv. Suzdržani? Odbija se. 182. amandman za. Protiv. Suzdržani? Odbija se. 183. ne treba glasovati. 184. za. Dakle, 184. za. Protiv suzdržani, odbija se. 184. amandmana. Otvoram glasovanje. Vezano uz amandman 184. Zatvaram. Usva se. Mislim da je jedan klub, čitavi klub e, promijenio svoje mišljenje ovako u hodu. No, 190. amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija Kompromis 16. Ne, 194. amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 196. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 198. 198. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 201. za, protiv, suzdržani, odbija se. Dvjesto šesti amandman. Dvjesto peti. peti za, protiv, suzdržani, 206 za, protiv, suzržani u 217 Dvjesto i dvjesto devetnaest koji su identični, tko je za, protiv, Suzdržani? Nisam sigurna u rezultat, moramo provjeriti. Provjeravamo 218. i 219. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ne trebamo 217. amandman. 229. je sada na redu. Jeste li pronašli taj amandman? 229. I to na 54. stranici. A 229. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 230. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 24. Za. Protiv. suzdržan, Usvaja se. Moramo provjeriti da li smo usvojili 239 i onda 28 i 238 eh, bi zapravo bili izlišni. Nisam uspio to zapamtiti previše tu preinaka i amandmana. Da nam netko može pomoći vezano uz ovo pitanje. It is adopted. Okay. Also 239. 239 je usvojen i zbog toga 28 i 236 nećemo glasovati o njima. 35. amendment. amandman. Štovane kolegice i kolege, prelazimo na 35. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni prilog 42. Evo, kada će Panos biti spreman i kazati da je to u redu na 59. stranici. Da. li ste svi pronašli kompromisni prilog 42. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoje se. Prelazimo na 279. Da li možemo provjeriti ako nije usvojen 49. Odnosno, ako je usvojen 49. amandman. Da, usvojen je 49. amandman, tako. Nećemo glasiti u 279. Ako dobro vidim, onda prelazimo na konačno glasovanje zahvaliti svima na izuzetno lijepoj suradnji i evo sada bih volja da glasujem o e, izmjenjenom izvješću prema svojim amandmanima. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojeno sa 31 glasom za, jednim glasom protiv i dva suzdržana glasa. Želim se zahvaliti na suradnji jer je ovo zaista bilo komplicirano glasovanje i gospođi Šarancovi na izuzetnom doprinosu sada predajem palicu kolici koraci Bild koja će predsjedati. Mm.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 Dear colleagues, kolegice i kolege, evo kasnimo, pa vas molim da započnemo i da nastavimo. Ako želite razgovarati, možete izvan ove dvorane kako bismo mi mogli nastaviti prema dnevnom redu. Pozdravljam sve nazočne, Još jednom dobro dan, evo, više od sat vremena kasnije moj zrakoplovi, to je bilo zaista lijep početak, oprostite na kašnjenju, sada smo okupljeni ovdje, sada imamo mišljenje o prijedlog direktive, ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje, a za učinkovitije provođenje pravila i osiguravanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Mišljenje pod člankom 53. nadležni odbor Ekon, izvjestiteljica za mišljenje Eva Majdel, EPP, Andreas Švab će imati riječ, a umjesto Eve Majdel. Hvala lijepo. Hvala, Ana. Na prvom mjestu moram kazati, Eva je nažalost odnosno nije danas s nama ovdje, to je poruka, ne može biti s nama i lijepo me zamole da li bih ja mogao predstaviti i zaista, zaista dvojem jer kao izvjestitelj u nadležnom odboru ne bih želio na bilo koji način da stvari e, idu drugačijim redoslijedom. Eva e, pozdravlja i e, uvjerena je kao i komisija za puni potencijal jedinstvenog tržišta može biti učinkiviti samo ukoliko se pravila osiguravanja pitanja unutarnjeg tržišta poštuju. Stoga države članice moraju imati ovlasti, instrumente i resurse kako bi se e, provela direktiva i kako bi se upotpunio jedinstveno tržište. Komisije, prilog komisije da nacionalni odbori imaju zaista nadležne svoje e, ovlasti i da mogu e, propisivati kazne. Također, prijedlog između programa različitih nacionalnih odbora je esencijalni element kako bismo bismo imali pravnu sigurnost za same, e, dakle, same kompanije. Što se tiče e, samih e, isto tako provođenja pravila unutarnjeg tržišta i funkcioniranje u slučaju tržišnog natjecanja između nacionalnih je u obavješćivanju odluka, te isto tako određivanju kazni i isto tako i provođenje investigativnih mjera. Izvjestitelj mišljenje je tako da je se e, nacionalni odbori moraju osnažiti i očuvati njihova neovisnost. Ona predlaže jasne, transparentna pravila za imenovanje samog nadležnog tijela na nacionalnoj razini. Izvjestiteljica Eva je mišljenje da kada povećamo ovlasti i kompetencije samih nacionalnih tijela, da ćemo ih isto tako opskrbiti sa dovoljnom neovisnošću, te isto tako uprave koje će na neki način u članovi uprave biti bez interesnih konflikata, što se znači transparentnih i e, jasnih odredbi koje moraju biti jasne, a što će e, dovesti do neovisnosti i povećati isto tako ugled u javnosti ovih tijela. Drugo, sama e, dakle, nacionalne tijela koje nemaju dovoljno resursa, komisiji prijedlog već spominje da su potrebni ovi resursi resursi kako bi se na neki način ojačala uloga ovih e, službi. Eva ovo podupire i misle da ne možemo e, koristiti jednostran pristup, jedinstven pristup e, kad je riječ o iznosu koji je potreban za to. Nacionalne službe mogu imati veću proračunsku autonomiju unutar svojih već alociranih proračunskih sredstava. Takva odredba bi nacionalnim službama odobrila da izvršavaju svoje E, više struke inspekcijske nadzorne e, funkcije, te isto tako i neovisnost. Zbog toga mišljenje e, zahtjeva autonomiju u proračunskom smislu ukroz nacionalna pravila i isto tako nacionalno zakonodavstvo kao individualizirano zakonodavstvo. Zadnja točka, a što se tiče kršenja i koje kazne propisuju nacionalne službe e, mogu biti različite, e, dakle kazne na različit, u različitim državama članicama. To bi moglo poremetiti samo tržišno natjecanje, stoga mišljenje pozdravlja nastojanja da se prijeđe pređe preko ovih nedostataka i predlaže zajednički maksimalni limit propisanih kazni koje bi e, dao jasne znakove. Maksimalni iznos koji bi se stavio na iznos od 10% ukupnog prihoda samog poduzetnika koji bi se primjenjivao na svim državama članicama Europske unije. Na kraju, ne najmanje važno, izvjestiteljica administrativne prepreke za nacionalne e, tijela bi morala biti ukinuta kako bi i njihova kolektivna odgovornost bila nazočna. Same mogućnosti investigativnog postupka moraju se omogućiti. Zbog toga je izvjestiteljica e, predlaže pohranjivanje podataka u e, oblacima kako bi i same nacionalne službe mogle imati uvid u iste podatke. Eva također na zaključku naglašava da je sljedeći korak u IMKU, dakle krajnji rok 13. E, rujna je krajnji rok za amandmane. Eva se također zahvaljuje na svim primjedbama i spremna je raspraviti o svim točkama koje bi kolege iznijeli. Hvala lijepo na razumijevanje. Hvala Andreas. Nikola će govoriti u ime sit a i izvjestiteljice Madeleine Grpini. Eh. Hvala, gospođo predsjedateljice. Moram se ispričati u ime Marije Grapini koja ima druge obveze i nije mogla doći danas, tako da ću ja pročitati ono što je izvjestiteljica u Sjeni napisala. Cilj predloženog zakonodavstva je poboljšati rad nacionalnih tijela kako bi se osiguralo učinkovitije provođenje politika o tržišnom natjecanju. Općenito mi možemo podržati ovu inicijativu Europske komisije budući da je zaštita konkurentnosti važan alat kojim se osigurava razvoj poduzeća, pridonosi boljoj kakvoći proizvoda i usluga na jedinstvenom tržištu i jamči niža cijena, što je prednost za potrošače. Od izuzetne je važnosti da se propisi o tržišnom natjecanju provode na isti način na razini Europske unije. Zbog toga nacionalna tijela moraju imati na raspolaganju i odgovarajuće zakonodavstvo. Evo samo jedan primjer navesti u tom smislu. Dakle, instrumenti koji poduzimaju agencije moraju vrijediti na čitavom teritoriju Europske unije, bez obzira na to gdje je poduzeće nastanjeno i također agencije moraju imati na raspolaganju odgovarajuće financijske resurse za obavljanje svoje djelatnosti i za usavršavanje osoblja. Ja ću uložiti amandmane koji idu u tom pravcu. Na kraju, treba doraditi i uskladiti definiciju pojma kartel i razjasniti odredbe članka 29. koji u svojem sadašnjem obliku ne dopušta razmjenu podataka između tijela i dostavu istih od agencija u nadležnim sudovima ili sucima u slučaju kaznenih postupaka. Želim zahvaliti izvjestitelju i svim izvjestiteljima u sjeni s kojima se nadam da ću postići dobru suradnju kako bismo u interesu sviju osigurali dobro funkcioniranje jedinstvenog tržišta i u smislu osiguranja odredaba o konkurentnosti. E, hoće li Daniel Dalton govoriti u ime ECR-a? Da, i ja želim zahvaliti izvjestiteljici na nacrtu mišljenja. Mislim da ono poboljšava tekst komisije, naročito kada je riječ o tome koliko je to jasno sročeno. Mi pozdravljamo prijedlog komisije i izvješće koje to nadograđuje. Sadašnje provođenje propisa o tržišnom natjecanju je doista mješovito u Europskoj uniji. Neki režimi su uspješniji od drugih, a imamo također i niz određenih eh, različitih propisa praksi i kazni s kojima moraju biti upoznata poduzeća. E, također imamo različite e, kazne koje su predviđene u kaznenom pravu ili u građanskom pravu u zemljama članicama. Također trebamo imati e, u vidu i načelo subsidijarnosti što izbliza razmatramo, ali sadašnji prijedlozi su razmjerni, ciljani i razumni i uvode čitav niz u Europskoj uniji kako bismo poboljšali naše zakona o tržišnom natjecanju. E, mi ćemo uložiti amandmane u smislu promjene odredaba o takozvanom pokajničkom e, programu što se tiče naročito zviždača koji moramo zaštititi što prije i kako bismo ojačali odredbe o provođenju ovih propisa. Dakle, evo, to su nekoliko e, napomena s moje strane, a naročito e, radujem se suradnje sa izvjestiteljima u i mi ćemo uložiti nekoliko amandmana. Evo, Dita Herancova u ime ADA. Hvala. I ja želim također zahvaliti izvjestiteljici na uloženom trudu. Mislim da ima dobar razlog zbog za neprisustvanje ovom sastanku i radujem se ponovno susretu s njome nakon rodinog dopusta. No, dakle, mi se kao klub slažemo sa pravcom koje je zacrtala izvjestiteljica. Još razmatramo neka pitanja. Razmotrit ćemo eh, dalje odredbu e, kazne koja je predviđena u prijedlogu komisije, no nemamo čvrsto mišljenje o tome, tako da ćemo biti otvoreni za danje rasprave i e, možemo podržati predložene izmjene. Naravno, E, s naše strane smatramo da je bitna mreža agencija e, za tržišno natjecanje. Ona dobro funkcionira i svaka agencija može pristupiti potrebnim informacijama o određenom predmetu iz druge zemlje članice i to uključuje također i pristup evidenciji iz poreznih uprava. Mi sada smatramo da, odnosno razmatramo hoće li e, direktiva poboljšati ovu situaciju ili treba li to prepustiti drugom zakonodavstvu i u tom smislu ćemo uložiti određene amandmane, ali radujem se inače naše buduće suradnje i na ovom predmetu. Hvala Dita, a sada u ime zelenih Jan Filip Alperahit. Hvala. Ja ne želim previše duljiti. Ovi prijedlozi koji su nam predočeni idu u pravom smjeru. Mi ćemo se pozabaviti time kako agencije za tržišno natjecanje mogu bolje provoditi ove propise na digitalnom tržištu gdje dolazi vrlo često do iskrivljavanja tržišnog natjecanja. Imamo tu i različite čimbenike, odnosno vrijednost podataka, vrijednost položaja na tržištu, s obzirom naročito na neke monopole i zato agencije za tržišno natjecanje moraju raspolagati sa više alata kako bi se suočile sa ovim izazovima. Hvala Albertu. Ne vidim da se itko drugi javio za riječ u ime klubova, stoga otvaram opću raspravu. Želi li se tko od ostalih kolega javiti za riječ? Ne, u redu. Onda ću reći nekoliko riječi u osobno ime. Pozdravljam e, ovaj predloženi paket i podržavam e, stajalište izvjestiteljice. U osnovi postoji potreba da se učini daleko više kako bi zemlje članice provele zakonodavstvo o jedinstvenom tržištu. I u tom smislu ovaj paket e, zaslužuje našu podršku jer se on e, priprema već godinama i ne trebamo u tom smislu izmišljati ponovno toplu vodu, nego iskoristiti i ono čime već raspolažemo, tako da je davanje više ovlasti agencijama za tržišno natjecanje je svakako nešto što valja pozdraviti. Evo sada vas želim podsjetiti na kalendar. Rok za ulaganje amandmana je 30. rujna, glasovanje u odboru bit će 21. studenog. Pretpostavljam da Andras neće ponovno pokretati raspravu, zato jer rasprave u osnovi nema, a sada imamo posljednji, pretposljednji, odnosno e, točku na dnevnom redu, poštovanje privatnog života i e, zaštita podataka, dakle opoziv e, uredbe o privatnosti u internetskim komunikacijama, takozvana direktiva o e-privatnosti, ponovno je izvjestiteljica Eva Majdeli pretpostavljam da će Andras Švab govoriti u njezino ime. Da, Hvala, Ana. Kao što si rekla, doista mi je drago što je Eva odradila ovdje dobar posao i ona ponovno izražava žaljenje što nije u mogućnosti prisustovati. Dakle, u njezino ime želim reći da e, zaštita privatnih podataka u e-komunikaciji je sve nužnija u našem svakodnevnom životu. Tijekom sastanka sa dionicima možemo reći da je došlo do sporazuma oko jedne stvari, a to je zakonodavstvo koje treba staviti u središte potrošača, odnosno potrošače ne smijemo preplaviti obavijestima, po upovima i zahtjevima za pristanak. Osim toga, izvjestiteljica smatra da se svi možemo složiti da poticanje poslovanja koje štiti privatnost je e, dobro, ali vezati ruke poduzećima je loše. I tu e, smatra da je potrebna konstruktivna suradnja kako bi se uspostavila prava ravnoteža ovo mišljenje o e-privatnosti bi trebalo osigurati dobro poslovno okruženje, a također i dobrobit potrošača. Eva želi zahvaliti svim zastupnicima koji su uložili amandmane na konstruktivnom e, inputu. Imamo 530 amandmana, to je veći broj amandmana od bilo kojeg drugog odbora koji radi na ovom e, izvješću. Izvjestiteljica e, također dodaje da se slaže sa potrebom zaštite privatnosti djece, naročito kada su internetske stranice namijenjene izrečito njima. Također e, smatra da će uložiti amandmane u tom pravcu. Što se tiče e, sukladnosti sa GDPR-om i ECC-om, e, on smatra da su kolege također uložile amandmane koji osiguravaju to da se te odredbe ne preklapaju ili ne dovode do dvosmislenog tumačenja drugih instrumenata. No, u vezi sa nekih, nekim amandmanima postoje razlike između klubova, imamo različite pristupe definicijama i u um, članku 6. i 8. imamo e, pitanje isključenja legitimnog interesa kao temelja za obradu podataka i meta podataka, a iako u GDPR-u imamo jasnu odredbu da se to dopušta samo kada to se ne kosi sa temeljnim pravima građana. Izvjestiteljica smatra da su e, E, klubovi za šifriranje podataka i za obradu podataka e, za potrebe sigurnosti i integriteta usluga. Eva smatra da u nekim e, pitanjima imamo zajednička mišljenja i stajališta, ali također imamo i različita stajališta o određenim člancima gdje će biti potreban daljnji rad kako bi iz rasprava se iznašlo također jedno zajedničko stajalište ili pristup. Evo, možemo sada započeti raspravu sa izvjestiteljima u sjeni, a onda ću prijeći na evine zaključne napomene. Hvala. Hvala Andreasa. Sada u ime SID-a, Krise e, van de Mose. Puno hvala na uvodu. Dakle, radi se o načelima koje su izradile naše kolege i želim reći da se veselim tome što ovdje radimo na iznalaženju kompromisa. Dakle, postoji mogućnost da iznađemo kompromis ovdje unutar ovog odbora i e, kada sagledamo sve ove kompromisne amandmane, njih 28, dosta je teško E, vidjeti gdje su niti e, vodelje kada se govori o privatnosti. Mislim da oni to ne održavaju. To je vrlo važno za nas. Dakle, mi želimo biti sigurni da se, kada se govori o privatnosti, da se držimo tih načela. Dakle, mi želimo bolji oblik suradnje Dakle, mi želimo vidjeti e, to načelo prema kojem se daje odobrenje. To prije svega vrijedi za zaštitu privatnosti djece i njihovih podataka. Stoga me veseli da i se izvjestiteljica slaže s tim. Isto tako želim naglasiti da kompromisni amandmani koji se tiču djece da oni trebaju ići u smjeru pružanja potpore djeci, no moramo možda još malo poraditi na definiciji. Radi se o članku broj 6, dakle zaštita djeca u kompromis, u kompromisnom prijedlogu. Tu se radi o tome što je sve potrebno. Zatim također je vrlo važno da nađemo mogućnost kako bi e, zaštitili sve predviđene skupine i mi smo podastrili jedan prijedlog po tom pitanju. Ja se nadam da će ovi amandmani ipak omogućiti da iznađemo kompromis kada je riječ o elektroničkoj privatnosti jer e, to je naš cilj i želimo osigurati visoku razinu zaštite. Mi smo i tekako spremni na kompromise, ali želimo pomno razmotriti kako izgleda stanje. Dakle, spremni smo na kompromise, ali mislim da to neće biti uvijek baš tako jednostavno. Dalton. Hvala vam, i Dan Hvala. Pa, Razmatrajući ovaj prijedlog, e, upitao sam se koji su njegovi učinci i zapravo mi e, to nije jasno, jer e, GDPR obuhvaćava zapravo veliki dio sadržaja prijedloga, dakle osim zaštite povjerljivosti u članku petom, ovaj prijedlog bi u svojem sadašnjem obliku mogao zakomplicirati ono što već stoji u GDPR-u i to može postaviti problem za poduzeća kada se prilagođavaju GDPR-u. Dakle, Mm, vidim eh, da se tim eh, problemom eh, bavi niz amandmana, a to već također uzela u obzir izvjestiteljica. Mi trebamo iznaći odgovarajuću ravnotežu između privatnosti i sigurnosti za potrošače i učinkovitog funkcioniranja digitalne ekonomije koja nudi čitav niz usluga potrošačima i besplatnih e, i na plaćanje. No, to nije pitanje sada u ovoj fazi. Treba vidjeti kako GDPR funkcionira na terenu i onda možemo riješiti nedostatke koji se eventualno pojave, zato jer još ne znamo koji su to nedostaci jer e, uredba još nije dostupila na snagu. Ali to nije e, pitanje koje nam se ovdje postavlja, nego je ovdje konkretan prijedlog o kojem trebamo dati svoje stajalište. Evo, ja sam uložila nekoliko amandmana za koje smatram da donose dobra rješenja, time nastojim uskladiti prijedlog sa GDPR-om i također proširiti opseg primjene na e, pitanje umora, što je važno u ovom prijedlogu je također i na pitanje usluga kojima se služe potrošači, dakle da se odabere između poduzeća s kojima e, imaju povjeljiv odnos i s kojima nemaju. I također imam nekoliko amandmana koji sam uložio u vezi sa kalendarom. Mislim da trebamo imati realističnije rokove za provedbu i kao što sam rekao prije, uvijek smatram da ne smijemo žuriti sa primjenom ove uredbe e, sve dok ne vidimo kako će funkcionirati GDPR. Također, dakle, ovaj rad mora biti tehnološki neutralan, dakle imamo izmjene koje se sve brže odvijaju i ne možemo se ograničiti samo na tehnološka rješenja zato jer će to naštediti e, odredbama o kakvoći usluga s kojima već raspolažu potrošači, a ne možemo predvidjeti koji su, će biti razvoj u budućnosti, tako da ne možemo donositi zakonodavstvo o tome. I na kraju, poslovni model interneta temelji se na oglasima. To mora biti jasno i taj model pojeftinjuje cijenju platformi i također e, poslovne besplatne platforme mogu postojati zahvaljujući tome. No, e, kada se sve svede po dakle, zapravo se sve temelji na oglasima. jako ne izmijenimo ovaj prijedlog u suštini, onda će doći do značajnog povećanja troškova usluga na internetu, a to nije pravac kojim želimo okrenuti. Trebamo zaštititi e-privatnost, ali to smo već postigli GDPR-om, možda to e, treba dodatno doraditi, ali ne smijemo to odbaciti a priori. Također sam zadovoljan prijedlogom gospođe Majdel, amandmani su vrlo dobri, a također je to temelj dobrog mišljenja IMKO-a koji će zaštititi e, e, interese potrošača u budućnosti. Hvala Daniele i sada u ime Alda sam Peteborg u ime Kaje Kalas. Da, u ime naše izvjestiteljice u Sijeni, Kaje Kalas, moram se ispričati što nije mogla doći. Imam nekoliko napomena o amandmanima koje je do sada uložila na ovaj prijedlog. Kao prvo, smatra da je važno zaštititi povjerljivost komunikacija, ali istovremeno ostaviti prostor za inovacije poduzećima. Rasprava se često vodi u crno-bijeloj dimenziji, ali potrošači e, ne vjeruju tehnologiji zbog zlouporabe njihovih podataka i zbog toga to može daleko naštetiti e, gospodarstvu. Zbog toga njezini amandmani u nekim područjima daju više prostora inovacijama, primjerice uključenjem elemenata o kompatibilnosti u obradi podataka u skladu sa GDPR-om ali ona s druge strane uvelike podržava prijedlog komisije. Ona smatra da ovaj prijedlog treba biti više tehnološki neutralan. Previše se stavlja naglasak na pretraživače u prijedlogu komisije, a građani sada više koriste aplikacije, povezane uređaje i tako I isto vrijedi za mjerenje koje je orijentirano na internet, što nije tehnološki neutralno. Kada je riječ o odredbama privatnosti, poduzeća treba imati poticaje za suradnju i razraditi pragmatične pragmatična rješenja za korisnike koji nude odabir u vezi sa razinom privatnosti i ona ne smatra da će brisanjem devetog i desetog članka se postići taj cilj. Također, postavke o privatnosti trebaju nuditi granularne mogućnosti, odnosno e, korisnik treba moći odabrati s kime i koje podatke će podijeliti. I na kraju ona smatra da je područje primjene članka 11. E, o mogućnosti zemalja članica da pristupe e, komunikaciji, dopisci korisnika preširok nema smisla prema njoj proširiti područje djelovanja direktive o privatnosti, naročito budući da komisija iznad svega želi razmotriti privatno područje osobe kada je riječ o komunikaciji osobnim uređajima i to je nešto što postavlja veće zahtjeve e, kada je riječ o osjetljivosti nego GDPR. U vezi sa istim člankom 11. ona također smatra da se ne smije dopustiti zemljama članicama nametanje nikakvih obveza koje bi snizile sigurnost komunikacija u slučaju pružanja usluga. To bi naštetilo nastojanjima poduzeća da zaštite povjerljivost svojih korisnika i time bi se reklo zemljama članicama da one u bilo kojem trenutku mogu zahtijevati sniženje tih standarda od poduzeća. E, želim zahvaliti svima u ime Kaje. On se raduje budućoj dobroj suradnji sa svim kolegama. Hvala. Nema nikoga iz GUA, tako da dajemo odmah riječ Janu Albrehtu u ime zelenih. Um, Hvala lijepa. Hvala isto tako i na kompromisnim prijedlozima. svog tome moram kazati što je rečeno u ime SIT-a postoji čitav niz poslova koje još moramo obaviti dok se uopće to može nazvati kompromisima amandmanima. Tu mora biti otvoren i iskren jer ti amandmani i ovi prijedlozi koji su pred nama zapravo idu u jednom jedinom smjeru u ovoj prostoriji, a to znači da svi ostali prijedlozi svih ostalih klubova nisu obuhvaćene i mislim da neće to biti smisleno mišljenje ako to bude nadlasano 51% odbora. No, to je jedna opća uvodna izjava, ali ne znači da s druge strane pak e, nemamo i mogućnosti da bismo poboljšali sam tekst. Na prvom mjestu želim e, podcrtati ono što je kolegica Dalton kazala, sve povezano sa E, sa samom općom uredom u zaštiti podataka GDPR-om i pravnoj sigurnosti. Mislim da prijedlozi koje se nalazi pred nama nisu uopće u smjeru pojašnjenja, već dodatno otežavaju cijelu situaciju. Ako uzmete stavak treći i članka prvog, sve skupa dovodite u jednu dosta e, tešku e, situaciju, jer je privatnost, je lek specialis u usporedbi sa uredbom o zaštiti podataka, a sa ovom stavkom trećom je apsolutno nejasno kako će to međusobno ova dva pravna sustava koji su zapravo dva odvojena pravna segmenta i kako će to biti zajednički e, područje rada za različite e, kompanije koje žele djelovati i kako će to u konačnici završiti. Ja ne bih e, kazao da je to dobar način kako se postupa. Mislim da bismo svakako trebali istaknuti gdje se primjenjuje primjenjuje, dakle, s jedne strane upća uredba, a gdje postoji posebna pravila koja se primjenjuju na pojedinim područjima. E, u članku šestom to se još pogoršava, jer ne samo da se papira, sve ono što je rečeno u općoj uredbi o zaštiti podataka, već se izostavljaju bitni dijelovi, što znači pravna podloga iz opće uredbe, a onda opet neka druga pravna podloga iz nekih drugih uredaba. To je apsolutno neusklađeno sa pravnog stanovišta i to možemo naći na više mjesta. Zbog toga je potrebno da moramo imati neke generalne zapravo e, usmjerenje. U ovom obliku mi ne bismo uopće trebali e, regulativu o e-pravnosti. Imajmo samo onda opću uredbu o zaštiti podataka jer nema nikakve razlike u konačnici. Sve samo je zapravo jedno zbunjivanje između ova dva dokumenta. Zbog čega e, prijedlog, e, dakle osobnim podacima imamo od strane komisije zbog toga što je područje osobnih podataka i privatnog života je zapravo isključena iz opće uredbe o zaštiti podataka jer to nisu samo prava zaštite osobnih podataka već i te temeljnih prava e, privatnosti, integriteta i e, dakle tajnosti te sustava. Znači ne samo osobni podaci, već i konačnih e, uređaja, odnosno krajnjih uređaja kao takvih. To je potpuno nova situacija. Kad govorimo o komunikacijskim podacima, a ne samo metapodacima koji kao takvi su vrlo osjetljive naravi, jer možete i utvrditi lokaciju gdje je započeo poziv koga, kada, na koji način ste zvali i možete doista doći do vrlo preciznih osobnih e, profila korisnika. Ali i kad je teč o sadržaju same komunikacije, ovdje se kao kompromis pod navodnicima gospođa Motel predlaže da se i te kontent podatke možete, dakle sve ono što ste sadržajno obuhvatili tim podacima i što sam kazao, dakle, e, u svoj zvučnik možete koristiti, a da ne tražite suglasnosti kako biste onda oglašavali i prodavati proizvode, odnosno e, ove izjave. To nije ono što je bilo zamišljeno i što je e, kazao kolega iz Alde da se tu gradi nekako povjerenje sa potrošačima. A mi smo ovdje zastupnici ovih potrošača, prije svega, dakle, i u odboru koji se bavi zaštitom potrošača i da nismo očekivanja e, uopće ispunili. U konačnici ovo bi značilo da je zaštita daleko, daleko smanjena od one razine koju sada imamo 28 država članica. I mislim da bismo si zavaravali kad bismo samo i naprosto kazali da možemo ove podatke koristiti, a bez ikakvih sadašnjih e, mogućnosti e, traženja, suglasnosti i da koristimo za široke tehničke mogućnosti koje postoje. Ovim riječima želim naglasiti i istaknuti da je u nekim drugim područjima kada je riječ o brisanju podataka komunikacijske naravi, mislim da upravo e, sami opskrbljivači mogu skladištiti ove osobne podatke, a to je neprihvatljivo. I kad je riječ o sud Europske unije. Moramo zaista poraditi na tome kako bismo dobili pravno ujednačiv i ujednačen, a isto tako i e, usuglašen tekst. Evo, kolege, izvolite, Tita Šarancova. Hvala, gospođo predsjedavateljice. Ja bih e, sa svoje strane željela kazati da moramo imati ravnotežu između osobne, privatne zaštite i e, mogućnost pristupu podacima, a korištenjem interneta kao otvoreni izvor informacija i usluga. Bojim se da velik broj amandmana koji se nalaze pred nama upravo žele narušiti ovu ravnotežu. E, želimo ograničiti podatke do svih onih mjera kao što su neke kolege tražili, a istovremeno ne možemo ovu uredbu oslabiti nego li što su dosadašnje uredbe i direktive na tom polju. Ključni element je da se osigura da ova e, uredba uredba bude u skladu sa usuglašenim testom opće uredbe o zaštiti podataka e, Den Delten. Želim izraziti isto tako se sve što je vezano uz poslovnu zajednicu koja se bori sa općom uredbom o zaštiti podataka i vjerujem da velik broj mojih amandmana koje ću uputiti, odnosno koje će uputiti moj klub, ići upravo, upravo u tom smjeru, što znači ta šestomjesečnu obvezu obavijest e, uključimo, te isto tako e, komunikacije stroj-stroj i enkripcija i komunikacija enkripcijom. Mislimo da to sve možemo učiniti kroz kompromisne amandmane. Puno posla je pred nama kad je riječ o ovom dokumentu. Hvala lijepo. Hvala, Tita. Ako se nitko drugi ne javlja za riječ, ja bih e, želio u svoje ime kazati, e, poduprijeti e, izvjestiteljice PPA i isto tako ono što je Dita i Daniel i Matis ističu, a da ipak izrazimo zabrinutost upravo što se tiče pravne sigurnosti, dakle ne blokiramo inovaciju i tehnološke napretke, unutarnje tržište ili fleksibilnost koja je potrebna poduzećima u digitalnom gospodarstvu, a s druge strane zaštitu osobnih podataka i osobnog integriteta. Pitanje ostaje koje je dodana vrijednost e, uredbe o privatnosti u usporedbi sa općom uredbom o zaštiti podataka. Upravo GDPR, uredba o zaštiti podataka, dovela je do velike zbunjenosti od najmanjih do najvećih poduzeća u čitavoj Europi. Oni postaju pitanje, usmjerite nas, e, dajte nam interpretaciju, zaista konzultantima daju ogromne novce, kako da implementiraju opću uredbu, umjesto da im se da pravna sigurnost, dakle pravila koja će biti usmjerena prema budućnosti, to upravo u vremenu kada Europa e, je u konkurenciji sa petom, dakle i promicanjem pete slobode, a to je slobodno kretanje podataka. Mi dajemo tu sad neke nove, nejasne e, zakonodavne atke sa općom uredbom o zaštiti podataka i puno E, toga što ide ispred neke potrebne zaštite. Što se tiče jedinstvenog tržišta, ja sam zastupnica iz Švedske i ako netko zaista drži do integriteta privanosti, tada to mogu reći da su to šveđani i zbog toga moja kritika e, je upućena upravo iz tog razloga. Ja sam dala i uputila nekoliko amandmana koje su kritizirali moje kolege kad je riječ o samom vremenskom slijedu i o rasporedu kretanja. Dakle, ukoliko istovremeno imamo opću uredbu o zaštiti podataka, a koja neće dati dovoljno vremena za mala i srednja poduzeća da se prilagode, adaptiraju e, novoj situaciji i prekratak je vremenski period koji se predlaže. Zabrinuta sam isto tako i zbog kukisa, kolačića, jer upravo to je jedan ključni marketinški alat. Postoje čitav niz web stranica koje kao nove nova poduzeća moraju koristiti kolačiće, a neutralnost mreža vezano uz kolačiće jako je potrebna. Moramo ponovno e, izbjeći blokadu tehnološkog napretka. Postoje različiti kolačići, postoje oni koje sprečavaju e, dakle e, kompanije da postanu u potpunosti ovisni od Google. Dakle, da li želimo da postanu u cijelosti ovisni o Google marketingu i njihovim aktivnostima a sve se čini kao da idemo u tom smjeru kad je riječ o predlazima vezano s kolačićem. Što se tiče meta podataka i samih procesuiranja, one su opet nove usluge, pitanje kako se inovacija e, promovira, nekako se blokira. Upravo takva konkurentnost i konkurencija je nešto što daje veći izbor samim potrošačima. To nije zaštita velikih igrača, već je to i zaštita samih krajnjih korisnika i isto tako da uživaju u svojem online korištenju podataka. E, sami, dakle, terminalna oprema, odnosno isto tako i e, zaštita ove terminalne opreme, to je strašno važno u zaštiti potrošača, ali nije to razlog da se stvori jedan potpuno novi obrazac zaštite podataka koje ovdje prelažemo. Drago mi je i sam što je moj kolega Kriste iz SED-a također spomenula važnost zaštite maloljetnika kao što je i iz e PP-a kazala, a isto tako prava djeteta koja mora biti zaštićena, a isto tako kroz sve klubove zastupnike možemo poraditi i na timu na tome da se zaštite prava djeteta. Sada želim dati riječ predstavnicima komisije, Despina Spanu, koja je direktorica DJ Connecta. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedavateljice. Hvala i članovima ovog odbora i zastupnicima. Zaista postoje neke teme koje moramo pojasniti i možda nećemo gubiti vrijeme, već ćemo se usredotočiti na ovim izuzetnom doprinosu i na ovoj raspravi koju ste započeli velik broj dobrih prijedloga u amandmanima eh, podup piranje same uredbe koja bi dovela do harmonizacije. Jedan od problema direktive e, je upravo bio taj da implementacija kroz e, države članice je e, upitna, a isto tako i širenje djelokruga primjene, sve ono što je izuzetno prošireno u korištenju kod samih potrošača i svakako to treba uhvatiti. A isto tako i usuglašavanje sa općom uredbom o zaštiti podataka, to je sve još u raspravi i moramo ostati e, u raspravi oko toga. E, u današnjoj raspravi čuo sam poveznicu sa općom uredbom, sve ono što je kazano ne treba zaboraviti primjena opće uredbe je, ove uredbe zapravo je privatnost života zaštitnih podataka, a zaštita samih osobnih podataka je kroz opću uredbu. Što znači to je djelokrug primjene, vi ste kazali, mobilni uređaj, sve je to e, zapravo pokriveno ovim prijedlogom, a isto tako i e, općom uredbom i nisu isključeni. Dakle, ne možete kolačić staviti na mobilni uređaj, a da pritom ne tražite suglasnost krajnjih krajnjeg korisnika. To bi značilo smanjivanje e, samih e, dakle, odredbi i ublažavanja od postojećih prijedloga. Stoga moramo imati na umu koji je postojeći status quo i što krajnji korisnici danas očekuje, a što bi se eliminiralo kroz eventualne primjene amandmana. Zajednički nastup je taj da zbog čega imamo jedan tako dominantan pristup eh, jer moramo da se ovo gospodarstvo prigrli, da se na neki način s povjerenjem pristupa, a i ovi novi gospodarstveni modeli koji brave se upravljanjem podataka i mora biti uključene što znači da bi e, mogućnost bila da se prihvate izuzetci kao što su predloženi koje bi omogućili sve ono što smo mi kao e, u postojećoj uredbi o zaštiti podataka već unijeli kao izuzetke. Moramo se prisjetiti toga da postojeće pravile e, komunikacijskih telekomunikacijskim kompanijama da podatke daju na dodane vrijednosti, a pod ovim prijedlogom mi smo proširili mogućnosti za procesiranje meta podataka kad To je jako važno. Što se tiče pravila oko kolačića, moram kazati da je zaštita samog krajnjeg uređaja je e, postojeći zakon. Ako želite to maknuti iz prijedloga, onda bismo opet e, snizili uvjete iz e, postojeće opće uredbe, što znači da možemo surađivati nastaviti surađivati. Želimo objasniti ono što je već upravo rečeno, dakle, na pretraživače, nije samo riječ riječ o pretraživačima. Internet e, stvarnosti i svi podaci koji se e, zaporavo i koji je e, pokriveno općom uredbom zaštiti podataka ili koji bi bio dio uredbe poštovanja privatnog života. Uzmite dakle primjere iz supermarketi. Ovo želimo pojasniti, želimo telekomunikacijskim poduzećima omogućiti za meta podaci, za sigurnosne aspekte, dodane vrijednosti ipak mogu koristiti. Naravno, stojimo na raspolaganju za daljnu raspravu, ali sva vaša mišljenja iz vašeg odbora, sve što nam može pomoći zbog važnosti i s obzirom na opće uredbe o zaštiti podataka, do svibnja 2018. godine do kada u cijelosti biva primijenjena opća uredba i do svih onih koraka koje još moramo učiniti. Hvala lijepo iz komisije na ovom pojašnjenju. A sada što se tiče e, glasovanja 28. rujna, glasovanje o MQ Libe, nadležnom odboru, će biti u listopadu. Sada prelazimo do posljednje točke našeg dnevnog reda, a to je mišljenje E, zapravo o e, sigurnosnim e, mjerama poboljšanja sigurnosti automobila u Europskoj uniji. Da, Denton. Hvala lijepo predsjedavateljice. Želim biti brz. Želim zahvaliti svim kolegicama i kolegama koji su dali amandmane na ovo mišljenje. Mi smo od prošli puta razgovarali o prioritetima za poboljšanje sigurnosnih poboljšanja automobila u Europskoj uniji 28, 38 amandmana što su dobri zapravo podlog za kompromisne amandmane koje ću uputiti za nekoliko dana. Nekoliko ključnih tema i za koje možemo iščitati, a to je e, pristup e, što se tiče sigurnosti. Imamo više podataka o prometnim nesrećama nego što smo prije imali. Tu informaciju možemo koristiti kada e, poboljšavamo sigurnosne aspekte automobila. Također imamo nove mogućnosti poboljšanja sigurnosti, a autonomna vožnja ima i velike izazove s druge strane. E, oni kolege koji su dali dakle, sigurnost u budućnosti i kod autonomne vožnje ostaje glavnom temom. Što se tiče e, podataka, podataka, digitalna revolucija, zapravo postoje i bojazan da ti podaci ostanu zaštićeni i to po načelima prema općoj uredbi zaštiti podataka. A što se tiče tehnoloških razvoja u vozilima koji ne trebaju zadirati u privatnu sferu i privatna zaštita svakako osobnih podataka mora biti osigurana. Što se tiče dakle, nekonformnosti i nesukladnosti vozila, ja se mogu u cijelosti složiti da postoji moralna i e, zakonska obaveza da proizvođači i tu učine nešto, a kad je riječ o tipskoj homologaciji samih vozila, s tim u vezi imat ćemo trialog već ovaj tjedan. Kad je reč o dakle, sigurnosti vozila u dugoročnom smislu. Što se tiče nezaštićenih korisnika cesta i puteva, vidjeli smo da i tu imamo smrtnost samih sudionika u prometu kao i eto, boljih sigurnosnih aspekata koji bi se ticali samog sposobnosti vozača, ali i kontakta ovih e, pješaka na ulicama. Sami pješaci će biti predmetom danih e, smanjenja razmrtnosti u prometu u Europi. Još jedan amandman koji sam ja uputio kada je riječ o teškim teretnim vozilima i e, njihovih e, mrtvih kuteva, nadamo se da će u budućnosti i ti amandmani biti uneseni. Evo, ako mogu sažeti sigurnosni aspekti i za e, društvo i za industriju e, na najvažnijim točkama, a to je spašavanje ljudskih života, sprečavanje smrtnosti u, prometu. Nadam se da ćemo imati kraj mjeseca glasovanja i svakako ću rado uključiti amandman. Hvala Daniel. Izvjestitelj u EPP, e Carlos Gohejo. <clears throat> Puno hvala, dragi kolege ja sam već rekao koliko je važna sigurnost vozila i sprečavanje prometnih nesreća kako bi spasili živote. Radi se o stotinama tisuća obitelji i zato je vrlo važno da u području sigurnosti vozila učinimo korak unaprijed zadnjih nekoliko desetljeća već puno toga učinjeno, no moguće učiniti još puno više. Postoje različite stvari koje možemo poduzeti e, na samim vozilima, na njihovoj infrastrukturi, kada je riječ o homologaciji i e, informiranju. Ja sam uložio čitav niz amandmana na ovu temu, a tu se radi prije svega o nužnosti integrativnog oblikovanja politike sigurnosti vozila od obrazovanja prema okoliša do zaštite potrošača. Dakle, potrebno je njih također uključiti ovakvu politiku i potrebno je uzeti u obzir različite faktore, kao što je primjerice ponašanje vozača u prometu, zatim sigurnosne komponente u samim vozilima i tu se ne radi samo o aktivnim, već i pasivnim sigurnosnim elementima. Stojimo pred velikim izazovom. Radi se o novim sigurnosnim mjerama koje će doprinijeti tome da prije svega manji proizvođači zapadnu u neprilike. No vrlo je važno da potičemo inovacije, ulaganja unutar Europske unije kako bi održali konkurentnost svoje industrije i osim toga je vrlo važno da očuvamo radna mjesta jer Europska automobilska industrija je diljem svijeta poznata između ostalog i zbog sigurnosti. I zato je vrlo važno da upravo po pitanju sigurnosti uvidimo da je to nešto što je potrebno poboljšati, da je potrebno poraditi na sigurnosti. Dakle, radi se o vrlo važnim stvarima koje mogu spasiti živote ili zaštititi živote naših građana i doista tu se radi o nečemu što je svage zastupljeno u parlamentu. Vesfal. Čestin u ime SED, hvala. Hvala, draga predsjedavajuća. Drago mi je, drage kolege, da vas e, sve vidimo ovako odmorne nakon ljetne stanke i to da govorimo o ovome izvješću danas to je jako dobro zato što u Njemačkoj e, je nedavno e, Ured za statistiku objavio da se u ovom polugodištu povećao broj poginulih na prometnicama. Dakle, povećao se za 500 osoba. Ja osobno također dolazim iz regije koja je prije 8 mjeseci, 8 tjedana doživjela strašnu e, nesreću autobusa na autocesti i mnogi ljudi su ostali zarobljeni u gorućem autobusu u kojem su izgubili živote. I stoga mogu s punim uvjerenjem reći da e, sprečavanje stradavanja na cestama e, zaslužuje naš napor i naš trud i e, ja sam se pozabavila amandmanima tijekom ljetne stanke i mogu reći da je mnogo sličnih amandmana, već je puno toga rečeno Zaštita podataka je nešto što je meni posebno važno, a to je također naglašeno u okviru rasprave. Osim toga, osobni e, podaci su e, nešto što moramo štititi. Oni e, pripadaju samom vozaču i to također želim naglasiti sada i želim da se to tako provodi i unutar Europske unije, da se oni štite. Osim toga, vrlo je važno da upravo mi ovdje u odboru za zaštitu potrošača pošaljemo jasan signal da kada se vozila povlače sa tržišta, zato što je došlo do kršenja e, pravila homologacije, E, mi raspravljamo o tome što se dogodi ako se vozilo povuče sa tržišta, tko je odgovoran, tko snosi troškove, onda moramo prije svega imati na umu interese potrošača, moramo ih poštovati, naravno moramo ih i štititi. Ne smije se događati da zbog profita i e, zbog e, zarade automobilske industrije, tu naravno neću nikoga navesti poimence, da zbog toga dovodimo u nepogodnu situaciju potrošače. Smatram da svi oštećeni vozači imaju pravo na financijsku odštetu i jako mi je drago da i drugi zastupnici zastupaju to stajalište. Inače mogu reći da smo na dobrom putu i ako ćemo se držati zajedno, onda ćemo doista i zaštititi naše građane u Europskoj uniji. Puno hvala. Thank you very much. Hvala lijepa. Šestiz, Malda, Maltes von Flechtenborga. Ono što bih želio istaknuti u ovom trenutku i ja bih eh, mogao poduprijeti većinu onog što su izvjestitelji kazali. Tri amandmana koje sam uputio, jedan se tiče dakle da pasta i Euroancap mora biti voditelj kad je riječ o sigurnosti vozila i cesta. Moramo imati više standarde e, gledano u međunarodnom planu, a isto tako moramo vidjeti da je što manje žrtava. Drugi amandman tiče se pa koji sam uputio e, jasnih informacija upućene potrošačima neki, na neki način odugovlače. Gledali smo prijedlog komisije i vidjeli da 20% e, vozila koja se prodaje nisu onako sigurna koliko potrošači vjeruju temeljem NCAP testova. Što se tiče isto tako i e, sigurnosnih aspekata, u drugom amandmanu opisujem da evo, ovaj Euro NCAP test e, treba oslikavati realnu situaciju sigurnosti i realnu situaciju u prometu. Što se tiče zaštite podataka kao jedan drugi aspekt, e, želim isto tako naglasiti da svakako mora biti u skladu sa općom uredbom o zaštiti podataka. Ja također mislim da bi trebalo imati jednu specifičnu regulativu kad je riječ o obvezama dostave podataka. Komisija kaže da to treba učiniti jer potpuno jasno da bi to poboljšalo sigurnost na cestama. Ja isto želim poduprijeti amandman 27 koji su putili kolege u kojem se govori o E, sigurnosti podataka koje stoje na raspolaganju, a kad je riječ o e, dakle, samim razlozima nastanka saobraćajnih nesreća. E, činjenica da trebamo sagledati isto tako i zaštitu i biciklista i pješaka. Međutim, imam problem sa 11. amandmanom koji je uputio kolega Precel koji želi brisati E, članak drugi u cijelosti, jer potrošači u Europskoj uniji moraju biti zaštićeni, oni moraju razumjeti da će biti mjera koja će se poduzeti brza i učinkovita. Što se tiče opoziva vozila, e, velik broj kolega suglasan s time što sam rekao i vjerujem da ćemo svakako u suradnji doći i do zajedničkih rezultata. Moramo spriječiti bilo koju nesreću i bilo koja smrtnost e, nije ste e, zelenih Igor Alesa. Poštovana predsjedavateljice, hvala lijepa što ste mi dali riječ. Hvala na prvom mjestu izvjestitelju i na mišljenju. Ja sam uputio nekoliko amandmana u ime svog kluba zastupnika e, koji se tiču prije svega povećana kontrola nad um, službama koje obavljaju homologaciju, ova, um, nadzor bi trebao biti neovisan koliko god je to moguće. Također je važno um, osigurati da građani i druga tijela znaju da vozila e, se ponašaju različite jedno od drugog. Dakle, i u laboratorijskim uvjetima s jedne strane, a na cesti s druge strane. Postoje razlike između onoga što je opisano u katalogu vozila i onoga što se događa u samoj praksi prilikom korištenja vozila. Neki kolege su već e, napomenuli da evropski potrošači u slučaju da postoje nepravilnosti mora imati E, opciju dakle da dođe do brze i pravične naknade. Govorim o povratu vozila s jedne strane, ali isto tako i naknada financijskog gubitka do kojeg je došlo. Ja bih isto tako želio naglasiti E, da moramo se posvetiti i održivoj mobilnosti, a posljednja točka tiče se zaštite podataka i moramo osigurati upravo uvjete e, prema kojima ćemo biti u suglasnosti sa važećom općom uredbom i nadam se da će se moj amandman naći u kompromisnom amandmanu jer svi idemo prema istom cilju. Hvala lijepa Igor Soltesu i to je istepljena lista govornika. Time bismo zaključili. Želite li se osvrnuti na... Evo, evo još. Ako smijem, ako dopustite, još bih želio kazati Dakle, svi komentari i svi komentari koje su iznesene kolege, zaista lijepo čuti da je to tema gdje zaista ne postoje političke razlike i razmamilaženje. Što se tiče tipske homologacije i mnogi su to spominjali, puno toga je mm, zapravo u samom zakonodavstvu koje je već u postupku, ali ključ je kompenzacija koje mi kao odbor i moramo dovesti na plenar oko tipske homologacije. Mora biti bolja mogućnost kompenzacije kada ih se dovelo u zabludu. No, kada je opoziv vozila, to vezano u sigurnost aspekte, sami proizvođači su bili dobri. No, što se tiče emisija, tu nije, nije bilo baš najbolje i naravno, svakako smo došli do određenog stupnja i kada je riječ o tome da je E, naravno krajnji naš cilj je da imamo nula smrtnosti. U Ujedinjenoj kraljevini smo imali najmanji broj smrtnih slučajeva u zadnjih 30 godina, a cestovni sustavi, sigurnosni sustavi i izuzetno je važno da učinimo sve da se još dalje, odnosno da se dovedemo, dovedemo na nule i da u nekoliko idućih dana sakupimo sve komentare, sve amandmane i siguran sam da ćemo doći do zajedničkog eh, temo sporazuma. Hvala lijepa. Zaista je važno i važan je ovaj dokument eh, samo glasovanje u imku će biti 28. Eh, rujna, a uzvanja u nadležnom odboru tranu bit će u listopadu. Time smo završili našu raspravu. Želim zahvaliti svima i svih onih koji su nas pratili putem web streaminga 25. rujna 2017. E, naš sljedeći sastanak u 14 sati.